Mes chers collègues, je réouvre la... Dragi kolege, nastavljamo sa našim sastankom. Započemo odmah sa saslušanjem vezano uz eh, ekonomske gubitke prijevoznih poduzeća zbog pojačanih graničnih kontrola. Naš odbor je odlučio danas održati ovo javno saslušanje na ovu temu. Cilj tog saslušanja je da se procijene gubici i troškovi koji su sada povećani i do kojih dođe, dolazi kod prijevoznih poduzeća zbog e, češćih i strožih graničnih kontrola, da vidimo kakvi su, su njihovi problemi što se tiče planiranja, što se tiče kašnjenja u dostavi e, posebice osjetljivih proizvoda i da vidimo je li to u skladu sa zakonodavstvom o vremenu za vožnju i vremenu za odmor e, vozača, kao i e, svega onoga što se tiče putnika koji su ostali bez prijevoza. Danas s nama imamo četiri stručnjaka i želim vam zaželiti dobrodošlicu u naš odbor za promet i turizam. Nadamo se da će nas rasvijetliti što se tiče različitih aspekata ove teme, prije svega što se tiče gospodarskih općih posljedica e, odustajanja, zbog odustajanja od šengenskih sporazuma. Imamo tu gospodina Vansana Osijua. Dobrodošli, vi ste voditelj e, odjela za gospodarstvo iz E, tijela Fonds strategiji iz Francuske. Zatim kraj vas e, je drugi stručnjak za jedan drugi aspekt, tu se tiče e, posljedica zbog kontrola unutar Schengen zone na jedinstveno tržište, prije svega što se tiče cestovnog prijevoza. Tu je s nama gospodin Tim Bremeš. Dobrodošli, vi ste znanstvenik iz Transport and Mobility Leuvena. Zatim ćemo se usredotočiti na E, poteškoće s kojima se suočavaju zaposlenici i e, članovi osoblja koji rade na području prijevoza. Tu imamo Mark Bilita s nama u ime e, Međunarodnog saveza cestovnih prijevoznika pod kraticom IRU. Vi ste s moje desne strane i zatim ćemo zaključiti sa jednim aspektom koji nikako ne bismo trebali zaboraviti. To su naravno problemi s kojima se suočavaju radnice na području prijevoza zbog pojačanih graničnih kontrola tu je s nama gospođa Kristina Teling. A ne, ona nije tu, dakle vi ćete ju zamijeniti. Ta promjena je evo nedavno. I naravno krećemo se sada kao i uvijek komisiji. Gledam vas zato što ste vi uvijek prisutni, ali evo i ovdje s nama je gospođa Elena Dulgeurova koja sjedi ovdje kraj mene iz komisije. Pokušat ćemo vidjeti što nam komisija može reći o svim ovim temama. Dragi kolege, dragi govornici, želim vam reći da imate 10 minuta i bit ću vrlo stroga što se tiče vremena za govor. Svatko će imati 10 minuta, što će nam omogućiti da se kasnije osvrnemo na razna pitanja, razne komentare naših kolega, a sigurna sam da e, kolege imaju mnogo vremena pitanja za vas. Započet ćemo s vama, gospodinom Vansanom Osijuom. Došlo je do izmjene u zadnjem trenutku. Gospodin Osiju, budući da ste vi e, zasigurno gentleman, daćemo prednost damama. Dakle, izvolite, možete vi krenuti. Imate deset minuta. Good afternoon, everybody. Um, Dobar dan, dame i gospodo. Samo da se predstavim. Ja predstavljam ovdje glavnu upravu za unutarnja pitanja pri Europskoj komisiji. Ja specifično predstavljam odjel vezan uz granično upravljanje i Schengen. Zahvaljujem predsjednici što je organizirala današnje saslušanje i što je pozvala nas iz glavne uprave HOM na ovu raspravu. Pokušaj biti vrlo kratka. Kao što svi dobro znate, eh, imamo rekordan broj eh, migranata i izbjeglica koji su pisali u Europsku uniju u 2015. godini i to navelo dvije države članice točno rečeno sedam država članica da ponovno uvedu granične kontrole na e, svojim granicama. Šengensko zakonodavstvo to dopušta, dopušta da države članice neće takvu odluku ako njihovu unutarnju sigurnosti ili njihovim javnim politikama e, predstavlja velike prijetnje. Takve mjere države članice mogu e, biti na snazi do šest mjeseci i to zbog nepredviđenih događaja. Primjerice organizirana je klimatska konferencija u Parizu, zatim je organizirano Francusko e, prvenstvo u nogometu i tako dalje. A dva mjeseca ako dođe do događaja e, za koje je potrebno e, hitno djelovanje, primjerice kada dođe do nesretnog slučaja terorističkog napada. Šengensko zakonodavstvo u slučaju nepredvidevih okolnosti dopušta dakle, dodatno uz unilateralno ponovno uvođenje graničnih kontrola na granicama država članica i mogućnost da se na koordiniran način djeluje na razini Europske unije kako bi se bolje upravljalo granicama. Takva mjera može biti na snazi dvije godine i sada ću se utočiti samo na one kontrole do kojih je došlo nakon što se iskoristila mogućnost koordiniranog djelovanja Europske unije. Ehm, Priljev migranata bez presedana 2015. godine ukazalo je na neke od manjkavosti pri upravljanju granicama prije svega Grčke. Te manjkavosti su dovele do određenih posljedica i to predstavlja nepredvidive okolnosti kako ih se definira u zakonodavstvu o Schengenu i stoga se je donesena odluka o ponovnom uvođenju graničnih kontrola. Vrlo je važno reći da je taj pristup bio sastavni dio i eh, onog plana puta u Schengenu s kojima su se htjeli stvoriti uvjeti da se eh, ponovno uspostavi normalno funkcioniranje šenske zone što je prije moguće. Zajednički pristup E, prvo smo imali obliku preporuke od 12. svibnja prošle godine koje je donijelo vijeće. Ta preporuka se odnosila na pet države članice Schengen zone, Austrija, Njemačka, e, Danska, Švedska i Norveška. I od, se samo za neke dijelove granice, dakle ne za cijele granice i bilo je na snazi za šest mjeseci do studenog prošle godine. Kontrole koje su dane prema toj preporuci izvedene su kao jedna vrsta zadnjog rješenja. Ograničeni su što se tiče opsega, vremenskog trajanja i mjesta na ono što je bilo e, doista potrebno na nekim mjestima nije bilo kontrole, ali nije bilo potrebe za takve kontrole. I zatim su države članice morale izvještavati komisiju o rezultatima tih kontrola. Izvještaj o graničnim kontrolama država članice pokazuju da je promet e, ograničen na, za najmanju moguću mjeru i da nije došlo do većih odgoda. Naravno, komisija je tijekom četvrtog razloga šest mjeseci pratila razvoj događaja te je ustanovila da je došlo do napretka, ali da i dalje postoje one e, posebne okolnosti. Stoga smo u sudnom imali e, odluku za ponovno produljenje, ali na kraći rok, na tri mjeseca, sa obvezom država članica da procijene e, ne bi li se moglo donijeti nešto alternativno graničnim kontrolama. E, to, ta, e, produženje je trajalo do veljače ove godine. Europska komisija prati situaciju tijekom čitavog tog produženja i prikuplja izvještaje iz država članica, te je uvidjela da se progresivno stabilizira situacija ali e, uvjeti da se vratimo na funkcioniranu e, šengenskog zakonika kao što smo to definirali u planu puta Schengena i dalje nisu potpuno potpunosti ispunjeni. I zbog toga od veljače ove godine pa sve do svibnja imamo drugo produljenje tog koordiniranog europskog pristupa koje je još i strožije što se tiče pravila nego ono prethodno, zato što sada postoji jasna obveza da se opravda zašto se ne koriste alternativne mjere. A izveštavanje se ne vrši sada samo komisiji, već i vijeću kako bi vladala veća transparentnost. Ono što vam pokušavam ovime pokazati je to da čak i ako su od kraja 2015. godine e, na snazi granične kontrole, da se sve to odvija u okviru e, trenutnog zakonodavstva, da se pokušava stalno ograničiti područje primjene tih kontrola i da se to konstantno prati. E, da je to dovelo do troškova za sve industrije, za privatne osobe i da je to ograničilo slobodu kretanja robe i osoba na području šengenske zone ali želim naglasiti još jednom da trenutne granične kontrole zbog migracijske krize su ograničene na neke države članice i na neke dijelove granica, da se ne tiču e, svukupne Schengen zone, da su to ciljane kontrole, a ne sustavne, da postoje trenuci kada se uopće ne vrše granične kontrole i u svjetlu ovih izvještaja koje smo zaprimili i uzevši u obzir ostatak informacija, mi smatramo da je učinak što ograničeniji moguć, da su te granične kontrole vremenski ograničene, kao što sam već rekla, i mislimo da se sad sve više približavamo tom trenutku kada ćemo moći ukloniti sve preostale granične kontrole i kada ćemo se moći vratiti ka normalnom funkcioniranju Schengen zone. Hvala vam lijepa. Merci beaucoup, euh, madame Hvala vam lijepa, gospođo Dulgerova. Predat ću sada riječ glavnoj upravi MUV. Tu je s nama gospodin Rolf Dimer. Vi ste voditelj odjela o ekonomskoj analizi i boljem donošenju propusa. Isto tako izvolite, imate 10 minuta i možete ih u cijelosti iskoristiti. Merci beaucoup. Uh, thank you, madam chair. Hvala gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, dobar dan. Um, kao i naše kolege iz e, glavne uprave Home, mi također se e, zapravo zalažemo za potencijalno, bavim pitanje potencijalnog uvođenja e, graničnih kontrola u šengenskom području. To je jako važno pitanje. Naravno, iz perspektive prijevoza zona Schengena je ključna. Mi govorimo o mobilnosti za više od 417 milijuna građanina e, u državama članicama e, Schengen zone i govorimo o zapravo e, prijevozu robe i usluga bez smetnji na vrijeme i to predstavlja 3 milijarde EURO u vrijednosti i tisuću 700 milijuna tona prijevoza, odnosno tereta, što se tiče volumena, eto to je o čemu kad govorimo o aspektu prijevoza. Moja kolegica je već govorila nešto o razlozima koji su doveli do parcijalnog uvođenja graničnih kontrola. Komisija je odgovorila to i evo ga trenutno situacija ovakva. Iz perspektive prijevoza bih želio ponoviti da iz naše perspektive ključno da imamo koordinirani europski pristup što se tiče graničnih kontrola. Također, želio bih vam možda opet eto, ponoviti poruku koja je već dana, e, želio bih je dakle, ponovno glasiti, trenutno imamo granične kontrole u samo pet država članica e, u određenim sekcijama graničnim dijelovima. Dakle, i e, te granične kontrole su limitirane e, što se tiče lokacije, vremena i e, dometa, odnosno opsega. Međutim, glavna uprava MUV nadzire sve potencijalne učinke na prijevoz. Do sada, kao što smo vidjeli, dakle, postoje ograničeni broj graničnih kontrola i mi smo zapravo dobili samo vrlo mali broj pritužbi e, koji bi se odnosio na negativne učinke ovih graničnih kontrola ovih pritužbe zapravo odnose se na lokalizirane granične kontrole, na to što su lokalizirane i što ovisne, ovise o e, vremenu, naravno tijekom određenih praznika, određenih e, vremenskih perioda težih je provesti. Dakle, eto, to su najveći učinci na ovu situaciju. Međutim, ako pogledamo na 2015. i prvu polovicu 2016. godine, govorilo se o općenitim ponovnom uvođenju graničnih kontrola, čak je privremeno u e, šengenskoj zoni. Različite države članice su e, privremeno bile uvele e, granične kontrole i to se, dakle, u zajednice koja se bavi prijevozom postoji određen strah da bi zapravo te granične kontrole negativno utjecale na e, sektor prometa. Naravno, mi kao komisija smo e, pokušali kvantificirati e, potencijalne gospodarske posljedice što se tiče e, uvođenja općenitih granične kontrolu u šengenskoj zoni. Vidjeli ste rezultate ove procjene učinka, moja kolegica je već o tome govorila, također smo objavili i ponešto detaljnije rezultate istraživanja u našem izvješću za prognozu koja se tiče proljeća koje je objavila Europska komisija. Dakle, ovi brojevi su hipotetski, oni zapravo se temelje na e, raspravi od prošle godine i oni ne održavaju pravu situaciju. Još jedan put želim naglasiti važnost e, funkcioniranja šengenske zone. Dakle, kako smo pristup imali s obzirom na ovo područje? Što se tiče nas komisije, mi smo pokušali kvantificirati, izračunati direktan trošak, koji su e, neposredni e, troškovni učinci granične kontrola i mi smo imali pristup e, pokušavajući uspostaviti vrijednost dakle tu postoje određena e, kašnjenja, e, negativni učinci na dostavu robe e, i to predstavlja standardizirani koeficijent troška. Na primjer, prijevoz tereta, cestovni prijevoz tereta, mi smo pretpostavili da će biti kašnjenje od 30 sati, odnosno 55 eura po satu. Dakle, to bi bio trošak e, kašnjenja e, cestovnog e, prijevoza robe. Mi to možemo multiplicirati sa mnogim internacionalnim operacijama prijevoza tereta. To sve dolazi do brojke 57 milijuna eura. Dakle, tu govorimo o cestovnom prometu robe za putnike. Tu pretpostavljamo da bi bila vrijednost od 7,5 do 30 e, minuta. A što se tiče vremena čekanja, odnosno kašnjenja, e, bilo ga je teško odrediti. Treći element koji je bilo ključno odrediti su bili e, dodatni administrativni porezni troškovi uvođenje, ponovno uvođenje e, granične kontrola dolazi sa određenom cijenom povećanja administracije. Tu smo mi primijenili u tehničkim terminima ono što zovemo standardnim troškovnim modelom e, i također smo se referirali na ažurirane procjene e, administrativnih troškova, e, carinskih administrativnih troškova koji su e, prije Schengena postali, koje smo pokušali ažurirati e, u sukladno današnjoj situaciji. Mi smo iznašli rezultate koji zapravo govore o tome kako bi kašnjenje na terminalima, na granicama negativno učinko utjecalo na prijevoz robe i putnika i zapravo posljedično utjecalo negativno na gospodarstvo. Što se tiče postupaka kontrole dokumenata, e, e, to je dodatno troškovno opterećenje za države članice i to isto mora se imati na umu. Najvažnije što se tiče cestovnog prijevoza e, robe, mi tu vidimo učinke na konkurentnost. Jasno pravovremeno, e, pravovremena dostava robe je e, ključan faktor za konkurentnost tvrtki koje se bave prometom robe, a e, tu dominiraju manje i srednja poduzeća. Dakle, kada govorimo o dodatnim kašnjenjima, što se dakle, preračuna u dodatni trošak, to bi imalo neposredan negativni učinak na male i srednja poduzeća i kada govorimo dakle, u tim poduzećima, to su, kao što sam rekao, najviše manja i srednja poduzeća, za njih je e, margina e, profita, odnosno dobiti vrlo mala, dakle e, svako dodatni trošak će zapravo utjecati na klijenta. ove klijente dakle, ugroziti, ugroziti potencijalno postojanje neke od ovih poduzeća. Dakle, kad govorimo o brojevima, prema našim izračunima, dakle, sveobuhvatni direktan trošak bi bio otprilike više od 18 milijardi eura godišnje. Dakle, 18 milijardi eura godišnje e, u najgorem slučaju. To možemo rastaviti na 7,5 milijuna za e, e, pardon, milijarde za prijevoz robe, 5,2 za putnike, 5,8 za države članice. Tu govorimo o milijardama eura zapravo ove procjene su u širem smislu usklađene za, na studijama e, koja je e, provedena e, do sada, dakle u Europskom parlamentu. Međutim, postali su različiti pristupi ovim izračunovim studijama ponekad su korišteni razni izvori, razne tehnike izračunavanja. Međutim, još uvijek e, cjelokupni raspon ovih e, svih različitih studija e, je vrlo sličan. Rezultati su slični i stoga smo uvjereni da su ovi rezultati vjerodostojni unatoč nekim nedostacima i Sada bih želio reći nešto o tome što smo mi kao komisija pokušali učiniti, mi smo pokušali izračunati neke indirektne troškove ovih graničnih kontrola. Oni su generirani na temelju e, direktnih e, troškova. E, tu govorimo o dodatnim troškovima za građane, za tvrtke i tako dalje. Govorimo o učinku na BDP, na trgovinu unutar Europske unije, u promjenama koje se tiču mobilnosti, to bi možda imalo učinak na E, izbor putnika, također i e, tvrtki dodatni trošak za e, poduzeća kao sa prijevozu. A još bi zapravo se tu mogao dogoditi jedan domino efekt političke prirode. Ove troškove još teže kvantificirati i postoji vrlo mnogo faktora koji utječu na izračun ovih troškova, odnosno pretpostavki. Mi smo zapravo pokušali e, napraviti nešto što bi bio nekakav obrnuti inženjerik. Bile su studije koje e, su pokušale kvantificirati pozitivni e, učinak napuštanja graničnih kontrola kad je Schengen kreiran, a te studije se zapravo mogu koristiti da bi se E, obrnuto izračunalo što bi se dogodilo kad bi se ponovno uspostavile granične kontrole i koji bi bili novi troškovi. Što se tiče dugoročnih indirektnih e, učinaka, oni bi imali značajne negativne posljedice za cijelokupnu e, ekonomiju Europske unije. Ukupni volumen, ukupna količina prometa bi zapravo se smanjila, troškovi bi se povećali, a logično, što ne iznenađuje, one države članice koje su zapravo najuključenije u e, trgovinu unutar Europske unije bi bile najviše pogođene. Mi smo pokušali doći do nekih brojeva e, putem održanih e, ekonomskih modela. Mi smo došli do brojke 0,5% BDP-a za područje Europske unije, dakle to bi bio nekakav trošak odnosno to bio učinak. Što se tiče e, putnika, 1,7 milijuna građana e, putuju svaki dan u druge zemlje i naravno na njih bi granične kontrole direktno utjecale. Postoje tu četiri države članice koje se tu ističu, e, Slovačka, Estonija, Mađarska i Belgija. A dugoročno mogli bismo čak i zaključiti ovdje da bi došlo do problema e, s jedne strane nedostatka radnika, s druge strane e, povećanja nezaposlenosti. Dakle, to su potencijalne nedirektne, indirektne posljedice koje se temelje na mnogim drugim e, pretpostavkama u našim izračunima. Evo, malo sam produljio, ali evo, želio bih još samo nešto reći. Dakle, dvije glavne poruke koje vam želim prenijeti su sljedeće. Kada pogledamo trenutnu situaciju, kakva jest, što se tiče graničnih kontrola e, unutar samo pet država članica koje su e, ograničene vremenom, lokacijom, onda nema razloga da vjerujemo da će tu doći do značajnih problema. E, možda će tu biti nekih privremenih lokalnih problema, smetnji, međutim iz općenite perspektive, dakle općenito gledajući neće biti većih problema. Što se tiče naših izračuna, oni su međutim pokazali da je šengenskog područje e, područje koje, odnosno funkcionalno šengensko područje ključno za e, gospodarstvo Europske unije, za promet u Europskoj uniji jer bi donijelo ako se napusti direktne i indirektne troškove. U svakom slučaju, evo, pozdravljamo ovu mogućnost za raspravu danas i želimo povratne informacije od zajednice iz od sektora koji se bavi prometom kako bismo zajedno surađivali na tome kako da e, očuvamo trenutnu situaciju. Hvala vam lijepa. Merci Hvala vam lijepa gospodine Dimeru. Sada ću predati riječ e, stručnjacima Krenut ćemo s vama, gospodine Vincent Ziju. Ponovit ću, vi ste voditelj odjela za ekonomiju iz fond strategije. Možete li nam možda reći što je to fond strategije, ako ja znam za to? Da, hvala vam gospođo predsjedavajuća, hvala vam što ste me pozvali na ovo saslušanje o ovoj vrlo važnoj temi. Dakle, Fond strategiji je jedno javno tijelo sa četiri misije procjena javnih politika, e, konzultacija i organiziranje rasprava, zatim isto tako izrada vizije i e, glavnih točaka koji će biti zanimljivi za budućnost, e, dakle srednjoročno gledano i zatim isto tako predlažemo reforme i revizije javnih politika. Mi smo tijelo koje pripada predsjedniku vlade, ali smo nezavisni u vršenju naših analiza i pridruženi smo u tom smislu e, tom nekom nezavisnom radu naše agencije. Uzevši u obzir situaciju, e, istina je da moramo mnogo čimbenika uzeti u obzir kada nas zanimaju posljedice ponovnog uvođenja graničnih kontrola, ali čini vam se važno da u ovoj raspravi također iznosimo i argumente vezane uz e, gospodarske e, učinke samog šengenskog zakonodavstva i e, sada ponovno uvođenja kontrola. To nije jedina važna dimenzija svega toga, ali mi smo htjeli reći da treba i tu dimenziju uzeti u obzir. Mi smo pokušali e, ex ante izvršiti jednu simulaciju, dakle pokušali smo anticipirati e, do kakvih bi posljedica moglo doći, kako što se tiče izravnih troškova, tako što se tiče neizravnih troškova i to dugoročno gledamo. E, baš kao što je sada malo prije objasnio gospodin Dimer, otprilike smo imali dakle, sličan taj isti pristup. Dakle, neizravni troškovi to su E, troškovi ili gospodarske posljedice koje se ostvaruju dugoročno i koje se ostvaruju na više načina e, to ću vam objasniti. Ali kao prvo, možda da kažem nekoliko riječi o samoj studiji. Dakle, mi smo se usredotočili na Francusku, sigurno to razumijete, ali smo također napravili procjenu gospodarskih e, posljedica za Europsku uniju i za države u Schengen zoni što se tiče dakle makroekonomskih e, dužnih posljedica, ali što se tiče izravnih kratkoročnih posljedica tu smo se usredotočili isključivo na Francusku. Dakle, kao što sam rekao, sagledali smo e, kratkoročne učinke do kojih je došlo zbog e, dodatnog vremena koje se provodi pri prelasku na granicama, prije svega što se tiče e, tri vrste dionika, dakle što se tiče turista, što se tiče prekograničnih radnika, dakle radnika koji svaki dan prelaze granicu radi posla i zatim što se tiče prijevoza robe, što je ono što vas ovdje zasigurno najviše zanima. Što se tiče e, izravnih gospodarskih e, kratkoročnih troškova, tu naravno postoje troškovi, kao što je već spomenuto, e, koji su čisto administrativne prirode što se tiče ponovno uvođenja tih kontrola. To nije ušlo u našu procjenu, ali to je primjerice napravio Rand Europe. Što se tiče gospodarskih troškova, kao što sam rekao, imamo tri vrste e, dionika koji su tu bili uključeni u to, koje smo uzeli u obzir prilikom studije i e, to što se tiče dakle, te kratkoročne procjene. Danas ću staviti po strance e, učinak na turizam. Samo bih rekao o tome jednu riječ, a to je da uzmemo u obzir samo učinak na one turiste koji dolaze na manje od jednog dana u Francusku. Zatim, što se tiče učinak na e, radnike koji svakodnevno prelaze granicu radi rada, to je vrlo važan sasvim dio naše studije, ali o tome se tako neću detaljnije ovdje govoriti, samo bih vam htio reći da imamo detaljnu studiju koja je objavljena na našim internetskim stranicama i možete ju naći na francuskom kao i na engleskom jeziku. Dakle, ako vas zanimaju ti aspekti, e, svakako vas pozivam da ju pročitate. I imamo one posljedice koje nas danas zanimaju, to su posljedice na prijevoz robe. Dakle, kako što se tiče uvoza, tako što se tiče izvoza. E, a e, u slučaju Francuske imamo 85% trgovine koje se odvija cestovnim prometom. Bilo, dakle, sad je uvozu uvozu ili izvozu. Dakle, radi se tu o 22 milijune tona robe koje se prevoze svake godine i 3 milijuna kamiona e, koji prelaze, granicu. E, budući da smo mi radili ex ante studiju, dakle studiju prije nego što smo doista mogli kvantificirati same učinke, mi smo polazili na hipoteze, a to je da je prosječno vrijeme e, prelaska preko granice za jedan kamion 30 minuta u e, scenariju sa malim, to niskim učinkom pa sve do jednog sata e, u e, studiji sa najvećim učinkom. I tu smo malo ograničili taj vremen, to vremensko razdoblje naspram onoga što je komisija napravila. Što se tiče izravnih troškova, kao što je gospodin Dimer rekao, to je ono dodatno vrijeme dakle dodatno vrijeme koje se čeka na za granice, kao što sam rekao, dakle u prosjeku pola sata više ili u prosjeku jedan sata više, dakle u ta dva scenarija i ti izravni troškovi tog vremena čekanja se procjenjuju na 60 milijuna eura za pola sata i na 120 milijuna eura za jedan sat čekanja, dakle u prosjeku opet. Što naravno znači da e, nekih dana kamioni prelaze granicu bez poteškoća, ali postoje određeni sati određeni granični prijelazi ili određeni dani kada je povećan promet i kada još uz to ima i povećan promet osobnih vozila i kada vrijeme može biti mnogo dulje. To, taj trošak dodatnog čekanja e, na granicama je nešto što dijele e, dakle sami e, prijevoznici, zatim e, potrošači i proizvođači koji mogu uzeti u obzir to, taj trošak e, u e, svoju robu. Dakle, sami e, proizvođači koji onda zapošljavaju određene prijevoznike za prijevoz robe uzimaju u obzir taj trošak. Što se tiče izravnih troškova, kratkoročnih, dakle, otprilike 1 milijarda eura iznose ti troškovi, e, pa sve do 2 milijarde eura, dakle vezano uz onaj pozitivni, onaj negativni scenarij za slučaj Francuske. I vidite ovaj e, grafički prikaz ovdje kako se e, raspodjeljuje taj trošak. Dakle, otprilike polovica tog troška tiče se manjeg broja turista, dakle pada u broju turista Zatim otprilike jedna četvrtina tog troška e, vezana je uz e, prigranične radnike, a zatim se ostatak e, dijeli dakle, na trošak za prijevoznike, dakle, trošak koji je potreban za prijevoz robe i onda pak za proračunski trošak, dakle trošak koji je vezan uz ponovnu uspostavu graničkih kontrola. Možda da sada pređemo na dugoročne posljedice. Tu smo pokušavali poanalizirati koji će biti dugoročni troškovi ponuđenja graničnih kontrola, uh, uzevši obzir situaciju koja je postojala prije nego što je 1985. došlo do uh, ostvarenja Schengen zone. To je ono što se tiče prijevoza robe, ali isto tako i uh, protoka usluga, na to će svakako to djelovati. Zatim isto tako imamo migracijske tokove i mobilnost, jer znamo da, kada govorimo o turizmu, o studijama koji su o tome napravljene, da dakle, manja mobilnost utječe i na dugoročne migracijske tokove, ali isto tako imamo učinke i što se tiče iz, e, stranih izravnih ulaganja i financijskih troškova. Imamo zatim isto tako i učinke po pitanju trgovine. to smo se usredotočili i zapravo smo proveli e, procjenu u dvije faze. Kao prvo smo pokušali, pokušali procijeniti učinke Schengena. Kao što je gospodin Dime rekao, to je to obrnuto inženjerstvo, dakle takozvano obrnuto inženjerstvo. I tu smo se oslonili na e, rad gospodina Majera i gospodina Umana de Žuda. E, oni su procijenili da države koje pripadaju Schengen zoni, sve u svemu dakle, a uzevši u obzir i utjecaj eura i e, cijele Europske unije, da oni učinci koji su specifični baš za Schengen zonu mogu odrediti da postoji višak od 10% u trgovini naspram onih država koje nisu u Schengen zoni. Naravno, to su učinci koji su specifični za Schengen zonu i e, postoje drugi e, učinci koji su specifični zbog eura ili zbog cijele Europske unije, zbog sporazuma o slobodnoj trgovini primjerice koje Europska unija može sklapati. Dakle, postoji ti izravni troškovi na koje smo ukazali, ali postoje neizravni troškovi, zato što sama granica ima konkretne um, aspekte, ima psihološke aspekte. Ona ograničava uspostavu uh, proizvođačih mreža i postavlja se pitanje, dakle, s tim u vezi koliko je velika prepreka ta granica. Dakle, 10% e, dodatnog volumena trgovine, što predstavlja vrijednost carine, e, dakle, na vrijednost robe od 3%. Mi smo pokušali između država koje pripadaju Schengen zoni jer se tu radi o scenariju gdje bi sve države članice unutar zone ponovno uveli graničke kontrole. Dakle, mi smo polazili od tog scenarija, ne samo od ovog scenarija da pet države članice to učine. Mi smo tu simulirali situaciju gdje bi dakle, u potpunosti sve države članice odbacile šengenske sporazume, gdje bi se odustalo od Schengena, gdje bi se ponovno uspostavile kontrole dakle, na svim e, granicama i e, tu bi se radilo o E, ponovnom uvođenju carine od 3% na cjelokupnu bilateralnu razmjenu svih tih država koje se nalaze unutar Schengen zone. E, Daću vam sada odmah ove rezultate, nemamo mnogo vremena, neću sada ući u samu sržu gospodarske simulacije, ali e, zapravo u prosjeku vidimo da trgovina bi se smanjila za otprilike 10% unutar Schengena. To vidite ovdje u ovoj tablici sa malim e, varijacijama, dakle ovisno o samoj zoni. To smanjenje u prosjeku od 10% u trgovini to smanjenje od 10% trgovine kada govorimo o državama koje jesu u Schengenu, odrazilo bi se na, na BDP e, tih država od 0,8%. To je naravno dugoročno, to bi se dogodilo nakon primjerice 10 godina što su uvedene granične kontrole. Dakle, u slučaju Francuske bi e, gubitak BDP-a iznosio 0,5%, a ako gledamo cjelokupni prostor Schengena u cijeloj Europskoj uniji, onda tu vidimo smanjenje od 0,8%, 8,6 eh, rečeno a kada govorimo o Europskoj slobodnoj trgovinskoj zoni, onda to iznosi 0,8%. I vidimo da bi se to onda odrazilo dakle, na BDP Francuske, Schengen zone i drugih eh, država izvan Schengen zone. Hvala vam. Ovo su bili vrlo zanimljivi podaci. Sada ćemo nastaviti sa gospodinom Timom Bremeršom. Vi ste znanstvenik iz eh, Transport and Mobility Lovena. Um, uh, Dobar dan svima, evo hvala što ste me pozvali na ovo saslušanje. Eh, ovdje sam kako bih vam predstavio rezultate jedne studije koje smo proveli prije nekih godinu dana za parlamentarni odbor za unutarnje e, tržište i konkurentnost. E, pristup ću samo kratko objasniti. Je dosta sličan onom što je već e, predstavljeno. Dakle, fokus je bio samo na cestovnom prometu i samo smo sagledavali izravne troškove. Znači, dosta e, uzat pristup, metodologija je isto tako vrlo jednostavna. Htjeli smo procijeniti e, broj e, putovanja preko granice, to umnožiti sa vremenom koje svako vozilo provede na granici i sa vrijednošću tog vremena. Procijenili smo broj putovanja za E, za teretni promet, ali i za osobne aute. E, I koristili smo ETIS Plus projekt koji ima podatke o e, prometnim tokovima između europskih šengenskih zemalja u tonama. To smo onda pretočili u broj vozila, a konkretne rute procijenili smo uporabom TransTools modela. Kao što je gospodin Divra već objasnio, to je jedna od studija koje smo proveli. Prema rezultatima oko 80 milijuna e, teretnih e, vozila koji godišnje prelaze granicu e, unutar Schengen zone. Osobnih automobila je nešto više od 200 milijuna, odnosno 205. Njemačka zbog svoje položaja, središnjeg položaja i značaja gospodarstva ima oko 16 milijuna, Francuska 10, a ostale e, centralno pozicionirane zemlje, Belgija, Nizozemska i Austrija, isto tako zajedno imaju značajan udio, odnosno oko 60% ukupnih e, prelaza na granicama. Vrijeme čekanja i vrijednost tog vremena e, prema literaturi E, odnosno analizi e, literature koja u tom tek bila e, objavljena, najmanje je 30 minuta, odnosno najviše 60 minuta. S obzirom na vrijednost, rekli smo da će ta vrijednost biti od oko 50 eura na sat po vozilu, po teretnom vozilu. I evo već sam došla do zaključaka. Dakle, samim umnaženjem tih brojki za dulja i kraća vremena e, čekanja došli smo do nekih troškova od 5,1 milijarde eura godišnje, od čega bi oko 4 milijarde otpadalo na teretna vozila, a u slučaju manjeg vremena čekanja e, gubici iznose 2,6 milijarde eura, odnosno e, od toga 2 milijarde za teretna vozila. Ono što nismo uzeli u obzir su različiti logistički e, troškovi, dodatna vozila, čekanje ili zastoj u proizvodnji, utjecaj na turizam, mobilnost radne snage i tako dalje. I naravno da nismo uključili nešengenske zemlje. Evo, rekao sam da ću biti kratak i zaista sam već došla do samo kraja prezentacije. Hvala. Merci euh, Hvala vam lijepa gospodine Bremeršu. Znanstvenici su vrlo brzi odmah prelaze na zaključke i onda su vrlo jasni. Sada ću predati sljedećem govorniku riječ, imate malo i više od 10 minuta jer je prethodni godnik bio kraći, dakle vi ste Magbije, vi ste voditelj eh, odjela za prijevoz robe unutar Europske unije iz Irua, dakle Međunarodne, e, Međunarodnog saveza za cestovni promet. Izvolite. And also very much uh, thank you first for organizing uh, this hearing. Hvala vam gospođo predsjedateljice i hvala što ste organizirali saslušanje o ovoj vrlo važnoj temi i također što ste pozvali eh, RU da vam eh, ukaže na različite perspektive različitih troškova koji se nameću eh, operaterima, prometnim operaterima. Mi nismo proveli opsežne studije, nego smo proveli ispitivanje, istraživanje među nekim od naših operatera i dobili nazad povratne informacije koje ćemo rado podijeliti s vama. Možda evo prvo bih želio reći nekoliko e, riječi o e, i e, RU. Mi nismo aktivni samo u Europskoj uniji, već smo globalna organizacija koja predstavlja komercijalni cestovni prometi. Mi smo aktivni u 150 zemalja na globalnoj razini. Kada pogledamo situaciju e, na graničnim kontrolama u e, veljači 2017. moramo razlučiti između situacije na e, cjelokupnom tržištu i situacije u Schengen zoni jer postoje granične kontrole između šengenskih i država i država koje ne pripadaju Schengenu i e, već su tu postavljene neke poveznice sa međunarodnom migrantskom krizom i ponovno su uspostavili granične kontrole, a postale su od uvijek granične kontrole između zemalja koje pripadaju Schengenu, onih koje ne pripadaju, ali one su sad pojačane. Ti učinci su puno veći sada. Evo vidite na ovom slajdu popis e, država, ali prvo prošli tjedan smo dobili e, informacije o graničnim kontrolama koje su privremene, nenajavljene, koje se odvijaju u nekim drugim zemljama. I to je nešto što je e, vrlo važno za tvrtke koje se bave prijevozom. Ako želite planirati, morate znati unaprijed što možete očekivati a e, s mobilnošću graničnih kontrola vrlo je teško unapred planirati. I naravno, što ste aktivni bliže e, granici, na primjer tvrtka je locirana unutar 20-25 km blizu granice u graničnom e, području i postoje E, vrlo česta, česti prijelazi granice, to e, može utjecati na učinak koji može biti mnogo veći nego kod e, prelaska granice na duge distance. Kada govorimo o ljudima koji rade u graničnim zonama, koji recimo prelaze preko mosta busom iz Danske u Švedsku ili imamo ostale primjene u Europskoj uniji, dakle i na njih će ovo imati negativne, odnosno ima negativne e, posljedice. Dakle, ovaj, ovo istraživanje stvarno pokazuje pravu vrijednost unutarnjih tržišta u Europskoj uniji i to je nešto e, što moramo čuvati. Sada nešto o e, procjenama i brojkama. Mi smo za 2016. E, napravili neke procjene i došli smo do troška od oko 5 milijardi eura na godišnjoj razini. Što je uključeno u ovoj brojci? To su e, vremena čekanja i kašnjenja, to su e, troškovi zaobilaznih puteva, jer kad postoje granična kontrola, onda pokušavate iznaći e, druge granične prelaze gdje e, vremena čekanja nisu toliko dugačka i tako dalje. Postoje zatim i povećane, pojačane sigurnosne mjere za e, teret za vozila, za tvrtke, postoje sankcije kada se recimo migranti nalaze u određenim vozilima nelegalno ujedinjena kraljevina naplaćuje 2000 funti po osobi koja se ilegalno nalazi u e, vozilu. Švedska 5400 tisuća eura naplaćuje za putnika bez legalnih dokumenata. E, ako se takav putnik nalazi u autobusu e, ili u vlaku ili nekom drugom vozilu. Također, problem je sa teretom koji se nalazi na vozilima. E, postoje dodatni troškovi uslijed korištenja alternativnih e, modela prijevoza, načina prijevoza, jer s problemima u cestovnom prometu neke tvrtke su e, počele koristiti neka druga rješenja recimo kombinirani prijevozi, i to zapravo dovodi do dodatnih kašnjenja i nesigurnosti koja se tiče pravovremene dostave dobara tereta. Naravno, ne smijemo ni zaboraviti na povećani e, trošak osiguranja kada postoje veći rizici, tada osiguravajuće kompanije neće oklijevati i promjenit će svoje politike. Naravno, postoje također i sankcije koje se E, ugovorne sankcije jer naravno kada kasnite onda se to ne prihvaća i morate platiti. Dakle, vaši klijenti e, vam nameću i te troškove. Zatim nešto više detalja o vremenima kašnjenja za 2016. vremena čekanja, pardon, za 2016. godinu. Dobili smo izvješće od jedne tvrtke koja je izgubila 3,8 milijuna eura, a 1,3 milijuna se izgubilo zbog vremena čekanja i kašnjenja na putu za Ujedinjenu kraljevinu. Vozači mogu izgubiti od 2 do 3 sata na uobičajenu provjeru, vozači u Ujedinjenu kraljevinu i gube oko 8 sati ako se e, ljudi nalaze e, u vozilima nelegalno. Kada pogledamo e, probleme na granici između Austrije i Njemačke, prosječno prosječni porast vremena čekanja je bio oko dva sata, a e, vrijeme utrošeno na vrijeme čekanja i na zaobilazne putove bio 30 do 40 sati tjedno. Granic e, troškovi na granicama u Mađarskoj, Sloveniji, Austriji su e, bili također vrlo visoki 2,5 milijarde u 2016. troškovi za granične prelaze u Bugarskoj su se također povećali za 50% za bugarske e, prijevozne operatere u 2016. do ljeta. Također, e, što se tiče granice između Belgije i Nizozemske u 2016. bilo je oko sedamnaest tisuća e, graničnih prelaza granice um, uh, teretnih vozila i tu se dogodio gubitak od oko 4 sata na povratno putovanje prelazeći granicu, a trošak je bio oko 50 eura po satu, ukupni trošak za sektor je procijenjen na oko 34 milijuna eura dnevno. Dakle, to je zaista jedan značajan gubitak. Ako pogledamo na e, prijevoz putnika, po, po, pogledamo prijevoz putnika, već sam spomenuo e, problem e, e, na švedskoj danskoj granici. Naravno, postoje naknade, sankcije koje se plaćaju kada se putnici neprijavljeno nalaze u vozilima, ali naravno postoje dodatni troškovi jer tvrtke moraju e, angažirati specijalizirane tvrtke koje obavljaju provjere identiteta. Nažalost, vozači nisu kompetentni za obaviti valjanu provjeru e, identiteta. E, to je nametnulo dodatne troškove koje također moraju biti uzeti u obzir. Tu nismo imali, tu nije bilo samo problema na švedsko-danskoj granici, nego i prošle godine svjedočili smo e, ljudima koji su e, pokušali prijeći granicu prema Jedinjenoj kraljevini i oni su zapravo pokušali E, pokušati, e, pokušali su putovati u spremištima za prtljagu autobusa u koje su ulazili tijekom e, pauza putovanja tih autobusa koji su išli u Ujedinjenu kraljevinu. Mi smo također pokušali ispitati među našim članovima da li je bilo ikakvih poboljšanja od početka godine i bilo je vrlo teško dobiti povratne informacije, međutim dobili smo neke informacije, neke brojke. Mi znamo da se još uvijek e, provode granične kontrole u Francuskoj, Danskoj i Švedskoj i također na Austrijskoj-Njemačkoj granici. Što se tiče granice između Danske i Švedske, kamioni e, zapravo nisu tu ciljena skupina, nego putnički prijevoz. Međutim, događalo se da imigranti pokušaju prijeći Rsent pješice i mnogo mno, jako je E, jak sustav provjera i kada se ljudi zamijete na mostu, kada ga prelaze pješice, tada se cijeli most za sve putnike, za sva vozila zatvara i to uz druge kašnjenje, za sve. Što se tiče granice između Austrije i Njemačke, nema sustavnih e, kontrola. Međutim, nekad se te kontrole mogu dogoditi, traju 24 e, sata dnevno. Općenito, Tijekom radnog tjedna nema problema, ali tijekom vikenda događaju se problemi i e, kasni se od 1 do 2 sata zbog e, sezone skijanja. E, možete reći u redu postoji zabrana prometa u Austriji i Njemačkoj za teretna vozila, dakle tijekom vikenda, ali naravno tu se radi o manjim vozilima koje prelaze granice. Vi ste spomenuli također i e, prijevoz e, kvarljive robe i, na primjer, e, životinja. Ta vozila koja prevoze takvu robu također su pogođena. Također smo dobili informacije da postoje organizirane granične kontrole na granici između Rumunjske i Bugarske. E, redovi ponekad su dugački i po 20 km e, redovi u kojima stoje kamioni. Također i na granici između Mađarske i Rumunjske postoje izvješća da e, se čeka oko 6 sati za prelazak granice. Ako pokušamo doći do nekih rješenja, od kojih neka e, mogu biti politički vrlo osjetljiva, jer ipak se tu radi o pitanju granica, svejedno trebamo zapravo se baviti pitanjem granica na izvoru, odnosno vanjskim granicama. Mislim da je također važno da ne smo, da prestanemo dopuštati E, državama članicama da e, produžuju interne granične kontrole. To je vrlo problematično za e, sektor prometa i već je bilo nekih produljenja da će se dakle, te granične kontrole provoditi do kraja svibnja. Navodno, nadamo se da će to tako i biti. Također, važno je za komercijalni cestovni promet da se predvide prioritetne mjere kada se provode granične kontrole. Kada e, su te kontrole najavljene tada e, prijevoz e, teškog tereta, teretnih vozila ima prioritet, ali u drugim situacijama svi imaju jednaki tretman. Također bitno osigurati adekvatan i siguran e, prostor za parkiranje vozila jer e, zapravo e, ti sva kašnjenja imaju, dakle utječu na vremena vožnje, vremena odmora i to sve je bitno kako bi se zamčila sigurnost na cesti. Zbog toga su bitna sigurna parkirna područja jer danas to nismo sigurni. Možda će danas nismo sigurni, možda će se ljudi pokušati ilegalno ukrcati kako bi prebili u neku drugu državu. I zadnja stvar, možda moramo razmotriti neku vrstu kompenzacije i naknade. Znamo da su neke države članice, na primjer Francuska, razmatrala određene vrste e, kompenzacije za prometne tvrtke kojima su bili nametnuti gube, koje su podnijele gubitke i to je nešto što možemo i razmotriti e, u smislu pravila koja se tiču e, vremena usklaživanja sa pravilima vremena vožnje, vremena odmora i tako dalje. Eto, to je to, dame i gospodo. Hvala e, što ste mi dopustili da e, uzmem nekoliko dodatnih minuta. Slobodno postavite pitanja. Hvala. Hvala vam lijepa na svim ovim izlaganjima koja su bila izuzetno zanimljiva. Tada ćemo započeti s raspravom, krenut ćemo od koordinatora. Molim vas e, dignite ruku kako bih vas mogli zapisati na popis govornika i krenut ćemo od vas, gospodine Wim van de Kamp. Eh, voorzitter, dank u zeer. Ehm, allereerst bedankt aan alle... Kao prvo hvala vam lijepa, hvala svima na izlaganjima, hvala na svim činjenicama koje ste nam predstavili živimo u vremenu gdje se na političkoj razini činjenice ne uzimaju ozbiljno onoliko koliko bi trebale. Međutim, e, čini mi se da ipak to nije tako u Europskoj uniji i drago mi je što imamo pred sobom činjenice. Moj je prvi dojam, a možda sam previše optimističan, jest da su činjenice zapanjujuće. izgleda kao da je došlo do velikog zastaja prometa i do velikih gubitaka. Međutim, evo, ne bih ti ulaziti u političke komentare. Pitanje je li to zapravo pretjerivanje. Ja sam zastupnik u parlamentu i e, član odbora e, za promet. Isto tako se bavim e, migracijama, izbjeglicama i borbom protiv terorizma. To su naravno ključni elementi s kojima se moramo baviti. Zato imam pitanje E, za gospođu Tegarovu iz e, glavne uprave HOM za unutarnje poslove, vi ste opisali što se sada događa. Dali ste nam činjenice. Međutim, niste e, povukli nikakve političke zaključke, pa bi se osvrnuo na ono što je rekao gospodin Bilet. I postavio bih vam pitanje, koji je odnos između političke situacije na vanjskim granicama i unutarnjim granicama e, s obzirom na naše građane koji imaju dojam e, da EU nije u stanju e, dovoljno dobro paziti na svoje vanjske granice. Pa me zanima koji je odnos vanjskih i unutarnjih granica i to bih volio da mi na to pitanje odgovori glavna uprava za unutarnje poslove. Ako imate kontrolu nad vanjskim granicama, onda ćete lako provoditi kontrolu nad unutarnjim granicama, jel? Ako ste već tamo osigurali e, sigurnost. E, također mi se čini da postoji nekoliko e, zbunjućih faktora. Mm, govorili smo raspravu o minimalnim plaćama, govorili smo o cestarinama. zemski kamioni plaćaju cestarinu kad prolaze kroz Belgiju i E, govorili smo o zabrani većih kamiona. Mislim da bi bilo dobro da nam se da se jasno kaže e, što su tu ozbiljni problemi ili što su glavni e, problemi. Pa evo opet upućujem pitanje istoj glavnoj upravi. E, što je s digitalizacijom? Cijeli tjedan već o tome govorimo. Zar ne možemo digitalizaciju u ovom području e, iskoristiti za kontrolu? Zar to ne možemo promicati putem e, nadzornih kamena i mehanizama za prepoznavanje registracije itd.? tako dalje? I konačno pitanje jest za transportni sektor kojem će ovo biti zanimljivo pitanje i pristup. Naime, mora postati dokaz da se granice na adekvatan način e, nadziru. A ne da se recimo, ili ako se provodi e, selektivni nadzor, onda se kaže jasno da se nadzor provodi od 10.30 do 12. Jer to neće nužno stajati, e, trajati cijeli dan. Hvala vam lijepa. Hvala riječima sada gospodin Telić. Hvala. Hvala na ovim e, prezentacijama i hvala vama prezenteljice. Evo, prvi zaključak je da su ove činjenice koje ste nam predočili vjerodostojne jer ne vidim neke veće razlike u brojkama koje ste nam predstavili. Brojke se poklapaju i je li to 3,2 ili 4,1 e, milijardi e, nije velika razlika, ne zato što mi to ne plaćamo, nego zato što se mi bavimo polisijem, znači političkim pitanjima i eventualno zakonodavnim pitanjima ako do toga u buduće dođe. To je prva stvar koju sam htio reći. Druga stvar je sljedeća. Važno je e, napomenuti da se ovdje e, govori o pitanju koje je vezano za migraciju i kao što je navedeno postoje drugi faktori koji utječu e, svakodnevno E, na situaciju i e, dodaju e, dodatan kontekst tom problemu. Treće, imam pitanje gospođe iz komisije. Naime, nisam ništa pametniji nego prije vašeg izlaganja. Pa vas molim da mi objasnite kako to konkretno funkcionira. Neki mi ljudi kažu, a možda je to samo intelektualna provokacija, ali evo, neki mi kažu da se na nekim da je na nekim ekstenzijama, produženjima bilo potrebe za time, odnosno da je komisija podlegla pritisku određene države članice. Ne kažem da sam nužno povjerovao u to, ali bi bilo lijepo da, da nam se objasni kako stvari funkcioniraju. Što je bilo sa zadnjim produženjem iz drugog mjeseca, iz veljače? Koji su bili ključni elementi, odlučujući faktori zbog kojih ste odlučili primijeniti produljenje. Ne samo to, nego kako stvar funkcionira. Da li se u tom slučaju u potpunosti oslanjate na države članice? Je li to njihova odluka? Da li mi onda e, to revidiramo ili dva put provjerimo ili koristimo li druge izvore informacija? Mislim, zanima me kako to zaista e, u praksi funkcionira. Kako sustav E, funkcionira. Jasno mi je da sada postoje puno podrobnije istraživanje, da je to sad isto tako raspodijeljeno i bilo bi zanimljivo vidjeti tko u komisiji radi procjenu. E, jasno mi je da to radi Digi Home na nekoj razini, ali kolika je vaša interakcija između e, dvaju glavnih uprava, a i ostalih, između Digi Move i Digi home i ostalih glavnih uprava? Je li to ovoliko ili onoliko milijardi ili ovoliko ili ono- onoliko, e, kamiona je manje bitno, ali tu su e, neke implikacije. Zanima me je li ovo produljenje proporcionalno e, uočenom problemu. Jeste li vi dio tima koji to procjenjuje? Naravno da nećete vi kao glavna uprava za unutarnje poslove to raditi, ali mi je jasno da postoji nekakva služba koja bi to radila. bi li to bilo strašno da nam odate tu tajnu, da nam kažete koliko, bi, koliko je vjerojatno da ćete s obzirom na sadašnje stanje stvari opet e, produljiti e, ovo stanje ili ne. I zadnja stvar koju ću reći, e, premda se ne bih e, složio sa svim točkama gospodina Biljeja koje su ne samo politički sporne, nego nisam ni siguran da su sve baš i nužne. No, bez obzira na to, zanima me imate li vi interakciju s komisijom vezano za ta pitanja? Jer ja da sam na vašem mjestu, ja bih to e, prenio komisiji i naravno sad me zanima kakvi su vaši, kakvi su te odgovore dobili? Ne nužno vezano za kompenzaciju, već za produljenje e, e, trenutačne situacije. Također cijenim što ste rekli vezano za vanjsku granicu EU-a, ali bojim se da je E, to nešto u vezi čega moramo puno više izvršiti pritiska na države članice kako bi se zaista poboljšao taj nadzor granice. Evo, zaista ću vam biti zahvalan ako mi ovo e, objasnite, odgovorite na ovo pitanje kako bi bolje shvatio situaciju. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Tinska. Hvala mi pa gospodine Telička. Gospođa Grapini ima sada riječ. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Mulțumesc. Treba eh, trebuie să spun că după primele... Hvala vam lijepa. Evo, moram reći da kao prvo pozdravim uopće ideju ovakvog javnog saslušanja. Smatram da je to važna tema i zajedno s gospodinom Teličkom e, odnosno mogu se složiti s gospodinom Teličkom i meni isto stvari nisu jasne. U prve dvije e, prezentacije nije bilo jasno da li govorimo o unutarnjem tržištu ili o Schengenu usto sam ja i član odbora. Naime, kolega iz DG Move-a je, mislim, govorio o Schengenu, a onda smo drugog govornika opet slušali samo o Schengenu. E sad, ima li još kakva nekomisijna jedinica koja je analizirala drugo područje koje nije samo šengensko područje? Zatim, govorili ste o rješenjima. Ja 30 e, godina sam provela, ja sam provela 30 godina u sektoru prometa i e, stvar je uvijek u tome kad se roba isporuči. To, vas čini konkurentnim i to utječe na konkurenciju na globalnoj razini. Znači kad dobijete sirovinu i e, da je što prije isporučite odnosno iz perspektive klijenta da što prije on dobije. Vi ste govorili o tim troškovima i također ste rekli da to ništa nije uklesano u kamenu. Međutim, e, postoje veliki rasponi jer je jako puno čimbenika na tržištu koji utječu na trgovce, e, prevoznike i tako dalje. Sve se svodi na brzinu, e, odnosno rok u kojem ćete dobiti svoje sirovine. Što se tiče komisije, niste rekli ništa što će, e, o tome što će biti u budućnosti. Evo, e, Rumunjska recimo nije u Schengenu, dobili smo od vas neke zanimljive podatke, ali mene zanima što ću ja e, svojima prenijeti. Hoće li doći do produljenja ili neće? Hoće li biti još više kontrola, još zahtjevnijih kontrola ili neće? Hoće li se to financirati iz različitih država članica? i naročito kad je riječ o vanjskim granicama i ko će uopće sve to financirati. Ja sasvim dobro surađujem sa uh, Unijom, odnosno predstavnicima uh, transportnog sektora. Uh, tu su Njemci koji žele uvesti diferencirani sustav cestarina. Zatim imamo pitanje minimalnih plaća i prihoda i tako dalje. I sad još govorimo o kontroli koju uvodi dakle pojam koji uvodi nekakva država članica, što nam predstavlja zapravo predsjednik komisije. Pitanje što je ovdje ključ u cijeloj priči? Mislim, koja je onda svrha Europske unije? Ili postoji možda jedan postupak koji transparentno pratite. Ako postoji, dajte nam recite koji je to postupak, tako da bismo to, kako bismo mi to mogli reći našima, našim, našoj industriji i sektoru. Što, što nas iščekuje u budućnosti? Jer ako, ako nam to ne kažete, mislim, mi ovdje trošimo vrijeme, ja cijenim vrijeme koje ste vi na to trošili, ali dajte nam recite što se zapravo događa, da mi svojima u našoj zemlji možemo reći e, na čemu smo. E, stvar bi trebao holistički sagledati jer je stvar puno šira od ovog što ste nam večeras rekli. Međutim, ono što mene zanima je i kako će to funkcionirati s obzirom na vanjske granice, što ćemo s drugim zemljama za koje smo čuli koje su bile na, na, na ovom grafiku, na koje nisu dio šengenske zone. Znači, što ćemo reći našim građanima? Hvala. Hvala, djeca da ima gospodin Kramer. Hvala i ja zahvaljujem na izlaganjima i na tome što održavamo ovo javno saslušanje, ali glavnu točku je zapravo spomenuo Wim Kamp. Dakle, zapravo je uvedena Schengen zona i time su granice unutar Schengen zone postale suvišne. To je naravno nosi sa sobom prednost za gospodarstvo, za financiranje i to je jasno, inače to ne bismo ni uveli. Postoje naravno uvijek iznova i neke mane. Primjerice u Njemačkoj je nedjeljom zabranjeno e, vršiti prijevoz e, kamionima i da smo vas pitali za nedostatke, sigurno biste i s tim u vezi mogli navesti nekoliko brojki, ali unatoč tome to ništa ne mijenja. Dakle, sada imamo pak situaciju da imamo Schengen zonu, da vanjske granice nisu sigurne i da stoga pet država članica ponovno uvode interne granice, to ste i spomenuli. Ali zašto? Da su vanjske granice sigurnije, ništa od toga ne bi bilo potrebno. Zašto se donosi sad odluka e, da se ponovno uvedu interne granice? Vraćamo se desetljećima unatrag, pokušavamo fragmentirati Europsku uniju, ne Europsku uniju cijelu se naravno, nego samo e, djelomično. To je povezano s pitanjima migracija, migracije i turizma. Ali, što se tiče učinaka, tu se radi samo o novcu. Teroristi u Parizu, u Briselu, u, pa i u Berlinu su svi bili poznati javnim tijelima. Svi su bili poznati kao opasne osobe, a unutar Europske unije nismo bili u stanju e, razmijeniti informacije u svrhu sprečavanja teških napada. Mislim da je to zapravo glavna stvar i na to bismo se trebali usredotočiti, na to kako smo mogli spriječiti te terorističke napade. I tu sumnjam u to da ako neke države članice se odluče za stalno ponovratiti granice, da će to išta promijeniti. U Njemačkoj se također odvija takva rasprava, a mi u Njemačkoj imamo 16 e, saveznih država i čak ni unutar Njemačke nismo u stanju okupiti sve informacije između tih raznih javnih tijela u svrhu sprečavanja teških napada. To je po mom pitanju glavno pitanje, po mom mišljenju glavno pitanje, a ne hoćemo li ponovno uvesti granice. Mislim, tu se možemo svađati o tome hoće li taj trošak biti 5, 8 ili koliko već milijardi. Znamo da će to biti e, skupo. Vidimo da je trošak 300 milijuna eura sa svake strane e, mosta Eurizona. Vidimo da se tamo e, smanjuje promet. Sve to ne želimo. To dijeli Europu. Zbog toga me zapravo ne zanima koliko je to skupo, nego koji su učinci toga. Imamo i iskustva sa nekim načinima djelovanja, samo da pokazujemo da nešto radimo. Primjerice Tony Blair je to uveo sa takozvanim liquids Imali smo u ovom odboru različite sastanke za javnost i zatvoreno za javnost. S kojim učinkom? Do dan danas niko nam nije mogao reći e, kakvi su učinci na sigurnost e, e, ove odluke o zabrani tekućina koju je Tony Blair unio. To je jednostavno reakcionizam i ništa drugo. I sada čujem da Belgija što se tiče prekograničnog željezničkog prometa traži da tu vrijede jednaki standardi kao i za e, za zrakoplovstvo, dakle da se putnici trebaju prijaviti 24 sata prije nego što e, uđu u vlak. Teoriste nisu glupi, oni će se prebaciti na auto ili na bus, e, jer bus se ne kontrolira, u jednom se kontroliraju samo vlakovi. E, to je jako štetno za željeznice i to će imati velike posljedice. Dakle, ili ćemo staviti kao glavni prioritet ovo pitanje sigurnosti, ali ćemo onda morati razmisliti o tome koja je mjera u prošlosti bila učinkovita, koja ne i onda su se točili na to da primjerice povećamo učinkovitost takvih dobrih mjera. A što se tiče terorističkih napada, tu vam mogu reći da moramo povećati suradnju između odgovarajućih nadležnih tijela, da napadači ne mogu putovati diljem Europe i da ne mogu izabrati one granične prijelaze gdje ih nitko neće kontrolirati, pa nisu oni glupi. Dakle, e, mislim da je upravo krivi put uvesti e, takve općenite kontrole. Vi ste dobro nama prikazali troškove svega toga, ali što se tiče učinaka o tome nisam puno toga čuo, a zapravo i ovo, to isto tako jedan od cilja ovog saslušanja. Hvala vam gospodine Krameru, riječima sada gospođa Arnotu. Hvala vam e, gospođo predsjednice. Hvala našim stručnjacima na izlaganjima. Ovo javno slušanje je doista vrlo bitno. Ja sam dobro shvatila cilj vašeg izlaganja. Ste vi više manje najavili da će doći do apokalipse ako se odustane od Schengena i o tome da vratimo naše granice. Bim Kamp je to nazvao bolešću. Od svih vas sam čula da govorite o gospodarstvu, o konkurentnosti, mnogo sam se toga zapisala, o administrativnim troškovima također, ali ni u jednom trenutku niste spomenuli sigurnost i socijalnu zaštitu ili zaštitu pojedinaca u našim, u našim državama pa niti radnika. Sad bih ja postavila jedno suprotno pitanje. Koliko je došlo uvođenje Schengena? U eh, veljači 2014. godine molimo Hvala. Dakle, nekoliko mjeseci prije napada u Nici vi ste rekli da će iznositi dakle, trošak 1,2 milijarde kratkoročno ako Francuska odluči ponovno uvesti e, kontrole na svojim granicama. Ja sam francuska zastupnica i reći ću vam da e, je primjerice trošak e, za pomoć za zdravstvenu njegu izbjeglicama 1 milijarde eura godina, godišnje i da je došlo do socijalnog dumpinga zbog nestajanja graničnih kontrola. Vi ste također govorili o cestovnom prometu, gospodine Bremeru, ali e, cestovni prijevoznici u Francuskoj nestaju. E, udio francuskih prijevoznika je prešao sa 50% od 99. do 10, na 10% danas. 20 tisuća radnih mjesta je nestalo, 40 e, francuskih prijevoznika je u velikim poteškoćama neki traže europsku minimalnu plaću za vozače kamiona u Europi e, i vi ste zapravo potpuno koherentni s njima. Zatim, gospođo Dugujerova, vi ste sad rekli da se ponovno približavamo jednoj normalnoj situaciji, toliko bolje, ali možete li nam reći je li doista prijetnja terorizma nešto što je iza nas? Ja sumnjam u to. E, povratak e, ponovno granica možda će koštati nešto više novca, ali ja smatram da sigurnost nema cijenu. I još tri završne primjedbe i zatim ću zaključiti. Između 2015. i 2017. godine Imali smo više od 230 smrtnih slučajeva e, vezanih izravno uz islamski e, radikalizam, vezano uz razne teoriške napade u Francuskoj. To su osobe koje su upravo iskoristile to što ne postoje granice Francuske. Te osobe nisu putovale avionom, već su koristile automobile. I Isto tako, e, internih granica ima posvuda. Imamo različite pretrage, različite skenere, imamo različite, kontrole koje postoje posvuda, ali ne tamo gdje bi trebali biti. Primjerice imamo i povećan trošak u Francuskoj u Kaleu gdje zadržavamo ilegalne migrante u Francuskoj. Ja želim reći kao zaključak niti jedan potrošač, niti jedan turist, niti jedna osoba se ne boji granica. Ali svi se naprotiv toga boje terorizma jer ja ne smatram da je to nešto što je za, iza nas i e, oni su naravno svi e, zabrinuti zbog ovog priljeva migranata koje doživljavamo u protiv nekog godina i to je svakako razumljivo. Hvala riječima e, gospođa Majsner, izvolite. Hvala vam lijepa i ja kao prvo želim srdečno zahvaliti e, na ovim izlaganjima. I kao prvo želim reći, gospodin Kramer je to dobro prikazali i zapravo na čelu ti imaš pravo da je ovo danas jedna nuspojava cjelokupne migracijske izbjegličke krize, mi to znamo i to je ispravno. I naravno da ne bi morali toliko mnogo govoriti o tome koliki su troškovi na području prometa i koliki su gubici, da smo drugačije uspjeli upravljati migracijskim tokovima, recimo to tako. I ja se uvijek iznova e, ja sam uvijek iznova nesretna zbog toga što nismo uspjeli uspostaviti europski sustav azila i migracije što bi spriječilo da su se mnoge osobe utopile na sredozemlju i što bi spriječilo to da su neke države članice donijele odluku da zatvore sve granice, su se bojali velikog priljeva migranata i onda ne bi ni došlo do ovih negativnih posljedica na području prometa. Ja se slažem s tobom, trebamo imati pojačanu kontrolu vanjskih granica i nažalost smo tek prošle godine tu napravili korak u pravom smjeru i u potpunosti si s pravom rekao da trebamo bolju koordinaciju obveštenih službi, a ne da sumnjamo e, na sve E, građane. Bilo bi dobro da sam govorila odmah nakon gospodina Kramera jer se želim odvezati na njega. Ja sam shvatila da su dakle neki troškovi povezani s time. A ono što smo imali po pitanju troškova e, u cestnom prometu, a mi smo već 2015. godine održali jedno saslušanje sa e, povenicom za promet i već smo čuli te brojke. Dakle, koliko će doći do e, do različitih mjera, primjerice tunel u Kaleu je pojačan, neke rute su promijenjene zato što se znalo da će doći do migracijskih priljeva i da se neće moći to dobro urediti i onda je došlo do tog pokušaja da migranti uđu u prijevozna sredstva. Već smo na tom eh, javnom saslušanju Aldija to sve saslušali. Svi smo rekli da ne možemo razgovarati samo o troškovima na području pometa, nego da treba govoriti o tim žrtvama, o tim smrtnim slučajevima. A danas to vrijedi više nego prije, zato što se mnoge osobe još boje terorizma i izbjeglica i zbog toga misle da treba zatvoriti granice a uopće ne razmišljaju o tome što znači otvorene granice jedinstveno europsko tržište, koliko e, e, to donosi sa sobom pozitivnih aspekata. E, granice ne treba zatvoriti zato što bi mnogo toga postalo skuplje u našem svakodnevnom životu, zato što bi mm, dosta toga postalo složenije, mm, neka radna mjesta bila ugrožena i tako dalje. I stoga je moje jednostavno pitanje, nakon što sam evo sada puno govorila, sljedeće. U kojoj mjeri vi surađujete sa vladama u državama članicama? Ja sam tu pročitala nekoliko izjava za tisak, ali ja mislim da bi bilo vrlo važno da u okviru nacionalnih vlada i u okviru nacionalnih udruga se to isto tako komunicira, ne samo u okviru slučnih časopisa, već da se s time izađe u javnost, da se kaže e, kolika je vrijednost onoga što smo izgradili u smislu Europske unije za sve građane, za sve sudionike. Mi živimo u tome, za nas je samo po sebi razumljivo da roba, ako je naručimo neovisno odakle iz Italije ili iz Danske, da nam pristigne u zadanom trenutku. Niko se ne pita kako se to događa i što bi se dogodilo kada bi se sve to urušilo. Stoga me zanima koji su vaši kontakti sa nacionalnim vladama, sa medijima i tako dalje. Hvala vam lijepa, gospođo Meissner. E, gospodin Deli. Merci, madame président. E, nagyon érdekes, hogy, e, mint hogyha, hogy a jelentéseket hallgatva, mint hogyha... Evo, hvala. Bilo bi zanimljivo čuti zapravo stručnjaka jer mi je izgledao kao da dolazi iz paralelnih svjetova. Uglavnom, eh, razmišljamo o onome što nam je rekao gospodin Bilje. Eh, Usporedimo njegov govor sa izlaganjem komisije. Čini mi se da je komisija zapravo optimistična. Ono što je jasno jest eh, da trebamo očuvati Schengen i šengenski sustav kao takav, svi problemi, sve poteškoće, prepreke s kojima se susreću putnici ili e, prijevozne kompanije na granicama zapravo podrivaju jedinstveno tržište. I osim kontrola na granicama, kao što su spomenuli kolege, postoje drugi problemi. To je pitanje recimo minimalne plaće već vidimo da dolazi na razini EU do fragmentacije u pogledu socijalnih pitanja. I mislim da nam nije potreban taj dodatni teret, to dodatno opterećenje, još i granične provjere. Meni je bilo sasvim jasno e, kad sam slušao stručnjake da je zaštita vanjskih granica nešto što bi trebalo biti prioritet, a ne samo neke šengenske zemlje, poput Mađarske već sve zemlje koje imaju vanjsku granicu. Dakle, sve te zemlje bi trebale e, prioritizirati e, kontrolu i nadzor vanjske granice, jer bez toga ne možemo držati e, unutarnje naše jedinstveno tržište koje tako volimo i cijenimo. Usprkos onom što je rekla komisija, mislim da provjere na graničnim prijelazima da se ne smanjuju jer ako se dobro sjećam prošli put se čak i parlament usuglasio da će se e, obvezno provjeravati putovnice, a ne po načelu ad hoc. Dakle, ad hoc provjera e, putovnica promijenila se u obveznu e, provjeru putovnica između šengenskih i nešengenskih zemalja. Što znači da se svaka putovnica skenira što je 20-30 e, sekundi po putovnici. Sad zamislite e, vrhunac turističke sezone u Hrvatskoj recimo, e, razmislite o milijunima turista koji se žele domaći obale i zamislite kako to sve utječe na njih i na to vrijeme čekanja. Još jedna stvar mi govorimo o velikim e, prometnim kompanijama, e, prijevoznicima. Međutim, što je sa malim i srednjim e, prijevoznicima? E, na njih je taj utjecaj puno veći i mislim da bi za male i srednje poduzeća kompenzacija imala svoju svrhu. Primjerice, recimo, imamo Europski fond za takve stvari. Zar ne bismo i mi E, postoje znači različiti europski fondovi. Zar ne bismo mi mogli uspostaviti takav sustav da pomognemo malim i srednjim poduzećima u Europi e, davanjem svojevrsnih kompenzacija naknada za pretrpljenu štetu. I e, na kraju odgode, čekanje na granici kašnjenja, a samim time i manja isporuka roba i dobara, su tako doprinosi povećanju emisija štetnih plinova. Mislim da i to treba uzeti u obzir. Hvala. Sada ću riječ dati na jednu minutu gospodinu Krameru i gospodinu Matesvanu. Simple, konkrete vraag. Eh, Hvala vam lijepa, bit ću jako kratak, imam e, jasno pitanje vezano za gospodina Biljeja koji je govorio o e, zastojima i učincima e, zastoja i kako se može time upravljati. E, kad govorimo e, o ovoj ovim inicijativama e, vezanim za ceste iz komisije, hoće li doći do nekakvih amandmana koji će onda spriječiti nastajanje ovakvih zastoja koji su zaista smiješni, odnosno zanima me da li Europska unija smišlja nekakva rješenja kako bi se nacionalnim tijelima omogućila primjenu europskih propisa. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, ima gospodin Klamar Gazine, samo da pojasnim. Baš nam je potrebna europska regulativa i zbog toga što kod ove cijele izbjegličke krize nismo imali europsko zakonodavstvo, nego nacionalno, zbog toga imamo se ovaj problem. U biti je Europska unija ovdje doživjela neuspjeh i trebali smo išli u tom smjeru. Zatim, u ponedjeljak sam se vozio od Belina prema Brisela, prema Briselu, od Pariza prema Briselu. Ja sam eh, išao talisom i pregledali su mi prtljagu, a handy, e, to je mobitel, novčanik i sve drugo, nisu kontrolirali. A kada se leti, onda je pak situacija potpuno drugačija. Mi, ja mislim da bi trebali biti učinkoviti, jer zapravo se mi samo pravimo da sve kontroliramo, ali nismo učinkoviti. I to je ono što bih htio vidjeti. Naravno da to stoji određen novac, to je jasno bilo da, su, da je to 3 e, ili 7 milijardi, naravno granične kontrole e, stoje ne samo u smislu novaca nego u smislu vremena. Hvala vam gospodine Krameru. Imali ste priliku odgovoriti gospođi Majsner. Ja sam se isto tako upisala na popis govornika. Hvala vam e, lijepa na svim kvalitetnim izlaganjima. Našem odboru su potrebno ovakva oko ja saslušanje, imam dva pitanja. Vidimo da su ove studije napravljene prije svega e, za cestovni promet, a mene zanima možemo li procijeniti do kakvih je učinaka došlo i na druga prijevozna sredstva, dakle na željeznice, na leto i tako dalje. Zatim, trošak što se tiče dodatnog vremeta vremena. Je li došlo nekih pozitivnih učinaka da e, je pojačan primjerice promet kod željeznica? Dakle, znate li nešto o tome? Evo, e, dragi stručnjaci, za nas su vrlo važni vaši odgovori i daću svakome četiri minute za odgovor na pitanja. Je li to u redu? Možete reći ne. Allez, nous commençons on va commencer, on va commencer peut-être par la commission. Možda da krenemo od komisije. Vi ste bili prvi, izvolite. Thank you. Um, in... Hvala. Evo da odgovorim na neke primjedbe koje se tiču konkretno prometa. Mnogi su razgovarali o odnosu ove rasprave o postojećim, premda malobrojnim graničnim kontrolama, i sistematičnim e, provjerama sa, e, dakle tu su priču povezivali sa različitim drugim pitanjima kao što su minimalna plaća, e, vožnja i broj sati odmora i tako dalje. Mislim da je poznato da e, komisija radi na pripremi različitih e, cestovnih inicijativa e, koje će se onda u narednim mjesecima predložiti. Neka pitanja poput minimalne plaće su predmet različitih postupaka protiv država članica zbog kršenja propisa EU-a, tako da tom pitanju itekako posvećujemo pozornost. tijekom vlastitog istraživanja i praćenja situacije nismo primijetili e, prebacivanje e, prometa na neku granu prometa, konkretno recimo na željeznice. Situacija s drugim načinima prijevoza poput e, zrakoplovnog sektora je drugačija jer tamo već postoji kontrola, znači na zračnim lukama već postoje kontrole. Dakle, to, to je sustavno, sustavna kontrola i nema nikakvog novog učinka na ponovnu uspostavu e, graničnih kontrola. Za razliku od ovog utjecaja koji imamo sa kontrolama na cestovnim e, prometnicama. I zadnja stvar. Mogu vam odgovoriti na njemačkom gospodine Kramer, vi ste pitali kolika je učinkovitost sigurnosnih kontrola u različitim prijevoznim sredstvima, posebice što se tiče željezničke sigurnosti. To je isto tako jedna tema na kojom se bavimo, ali moram reći da sada, nažalost, nemam nikakvih zaključaka koje vam mogu priopćiti. Naravno, mi isto tako intenzivno pratimo razvoje na području željeznica i pritom isto tako razmišljamo o tome je, hoće li biti potrebno eh, donijeti neke dalje korake u komisiji. O tome doista intenzivno razmišljamo. Hvala vam. thank you as Hvala na svim ovim pitanjima vezano za migracije. Nisam baš to očekivala na odboru za promet, ali evo, ako nešto izostavim, svakako me podsjetite. Na ću odgovoriti na sve. Znači, e, spomenuli ste važnost e, zaštite vanjskih granica i e, ukidanja unutarnje kontrole, znači na unutarnjim granicama. E, to je ono što i komisija misli, zato mi je drago da ste to rekli, e, jer smo mi to i stavili u e, komisiji roadmap prošle godine nakon što je započela kriza. Kad je započela kriza, nekoliko je država članica unilateralno, dakle jednostrano, kaotično reagiralo, pa je komisija primijenila ujedinjeni, jedinstveni, ujednačeni pristup na razini EU-a. Bitno je da, je da taj europski koordinirani pristup Eh, regulira tokove eh, migranata koji su iz Grčke došli 2015. To su tokovi izbjeglica koji su dolazili iz eh, Grčke, išli su prema sjeveru kako bi prešli preko Austrije, Njemačke i došli do dakle, tih zemalja i Danske i Švedske i Norveške. Važni su i brojevi ljudi, ali i kretanja prema sjeveru. zbog toga smo primijenili taj koordinirani pristup i to su bile iznimne okolnosti koje su grozile cijeli šengenski sustav. Primijenili smo taj pristup, ne želim dosađivati, ali pravno govoreći e, kako to se zajedno funkcionira. Postoji prijedlog komisije koji se onda predlaže, odnosno e, predočava vijeću e, E, mož, mogu se predložiti države članice u kome će se provoditi te mjere i tako dalje. E, vijeće uzima taj prijedlog komisije, razgovara o tome, e, raspravlja i odlučuje ga prihvatiti ili ne. Dakle, sve trenutačne kontrole, granične kontrole prema europskom pristupu jesu usuglašene na razini država članica u vijeću. Naravno da komisija to predlaže i predložila je zato što da bi pratila situaciju, zato što prati situaciju i temeljem izvješća iz država članica, ali i iz naših e, agencija poput Frontexa i drugih, išli smo u najavljene posjete na problematične, problematične granične prijelaze i sami smo procijenili situaciju. E, naša procjena iz svibnja prošle godine e, pokazuje da E, postoji napredak, odnosno da se smanjuje broj migranata koji dolaze iz Grčke. Prosjek e, je ovog mjeseca čini mi se bio 60-65 ljudi dnevno koji su stizali na grčke otoke, dok je 2015. na samom vrhuncu svakodnevno dolazilo po 10.000 ljudi. To je naravno zbog e, sporazuma između eu i Turske koje je trenutačno na snazi, ali i zbog jačanja E, Europske agencije, e, odnosno zbog, profunkcioniranja Europske agencije e, za zaštitu vanjske granice za obalnu, stražu, tako da su to granice, oprostite, tako da su to evo mjere koje smo proveli i provodimo i inzistiramo da je potrebno štititi vanjske granice kako bi se omogućilo potpuno ukidanje kontrola na unutarnjim granicama. Pročitate li e, pažljivo e, dokument koji govori o produljenju e, kontrola, vidjet ćete da su kontrole ograničene i da je način na koji se kontrole provode, kao i izvješćivanje o tim kontrolama, isto tako obuhvaćeno tim dokumentom. Dakle, situacija se progresivno vraća na staro, odnosno u normalu, a kad govorimo o normali, govorimo o usporedbi E, sa e, situacijom iz 2015. i velikim priljevom izbjeglica iz Grčke. Jasno mi je ono što su različiti govornici rekli i jasno su mi ta stajališta kao i trenutačni i aktualni teroristički napadi. Jasno mi je i da počinitelji isto tako uglavnom dolaze iz EU-a. To je drugi e, paket, odnosno drugi set pitanja. Ja sam govorila o internoj e, granici u okviru europskog pristupa. E, naravno da postoji drugi način gledanja stvar kao što ga imamo u okviru Libe odbora. Još nešto, imamo vanjske e, šengenske granice gdje se provode kontrole za svakog pojedinca koji prelazi granicu. To je bilo tako do sad. Dakle, i svaki građanin Europske unije koji prazi granicu mora predočiti svoj putni dokument, putnu ispravu. A sad, kako sam čula, uvodi se sistematična provjera e, građana, EU građana po nekoliko baza podataka. Dakle, to nije nova provjera. Dakle, granični službenik će uzeti putovnicu, E, odnosno putnu ispravu, e, skenirati je i vidjeti, odnosno provjeriti u bazama je li taj dokument ukraden e, ili mm, krivotvoren ili tako nešto. To je nešto jedna provjera koja ne traje dugo, koja se napravi u par sekundi, neće utjecati na vrhunac turističke sezone ja sam isto tako da postoje e, ciljne provjere takve vrste. E, to je ne fleksibilnost koja je dana državama članicama s obzirom na e, danu situaciju. na razini EU-a provjerava se znači na vanjskim granicama tko sve ulazi u Uniju, a istovremeno dakle smo pojačali dubinu kontrole, a to nam ne uzrokuje veće, veće zastoje. Hvala vam lijepa. Gospodine Telička, izvolite. Evo još 30 sekundi. Nisam govorio o e, provjerama na vanjskim granicama. E, premda to je pitanje koje bismo se mogli baviti. Međutim, e, priljev ljudi u Grčku ne znači da ćemo imati situaciju između Danske i Švedske. Ja sam govorio o tome. I i kad sam govorio o procjeni, govorio sam o proporcionalnosti. Hvala lijepa što ste me podsjetili, to sam zaboravila. Vjerojatno znate, kad god imamo predlog komisije, uvijek e, se konzultiramo sa internim e, službama. I prije toga, prije nego što predlog iznesemo vijeću, svi se međusobno konzultiramo. Evo, sad sam opet zaboravila drugo pitanje. Gospodine, nema mikrofon. Na to pitanje sam htjela odgovoriti kad sam rekla da imamo posjede Frontexa e, državama članicama uz one redovne mjesečne posjete. E, tu imamo konkretne podatke o tome koliko je ljudi provjereno, koliko e, je bilo otkrivenih i tako dalje. Hvala, izvolite, gospodina Osiona, vi ste. Hvala vam, gospođo predsjednice, samo nekoliko riječi kako bih vas podsjetio da sam u uvodnom dijelu mog izlaganja rekao da ću se usredotočiti na gospodarske učinke ponovnog uvođenja graničnih kontrola i da naravno postoje i neki drugi faktori koje moramo uzeti u obzir osim ovih gospodarskih i E, socijalnih, jer naravno i gospodarski učinci dovode do socijalnih učinaka i do drugih i da postoje dugoročni učinci koji se u slučaju e, Francuske e, povisuju na 0,5 na 0,5% ubitka BDP-a i na milijarske iznose. I dakle, naravno da treba to uzeti u obzir, ne samo ovo što sam rekao, već i druge stvari. Što se tiče pitanja sigurnosti, naravno da je ono vrlo važno ali jednostavno iskustvo nam pokazuje da smo od početka ponovnog uvođenja graničnih kontrola u Francuskoj nakon teških napada imali takvu situaciju da te granične kontrole nisu spriječile druge e, teroriške napade. Nakon toga i komisija je i upozorila na to da u velikom dijelu slučajeva se tu radi o nacionalnim državljanima, dakle državljanima Francuske i o napadima u drugim državama, ali u slučaju primjerice državskog napada u Njemačkoj vidimo da granična kontrola u Francuskoj nije spriječila e, cirkulaciju terorista na području Europske i vidimo dakle da to nije prikladan odgovor teroriškoj prijetnji. Želim izvestirati na tome da je važno da e, policijska tijela surađuju međusobno i da dođe do razmjene informacija prije svega vezano uz to kako se ljudi kreću unutar Schengen zone i e, tu je došlo do napretka i Europski parlament je tu ostvario određen napredak, primjerice što se tiče e, e, zračnog prometa unutar Schengen zone. Možda bismo trebali imati sustavnije podatke i za druga prijevozna sredstva poput željeznice ili dijeljenja prijevoza i naravno i za putovanja busom no nemamo trenutno moderne alate za to i nemamo e, tu gomilu količinu, golemu količinu podataka. To je ono što bi nam možda bilo potrebno da se suočimo sa tržiškom prijetnjom, ali da se borimo i protiv svih oblika nezakonite trgovine. E, kada se radi o razmjeni robe, tu nam iskustvo pokazuje da suradnja između europskih carinskih tijela je iznimno važna i da Mm, ako carinike stavimo na granice, da time nećemo spriječiti trgovinu, već da će se to napraviti putem razmjene informacija i razmjene e, podataka o pojedinim prijetnjama i da carinici mogu dakle, kontrolirati e, točno određene, e, određene prijevoze robe. A isto tako htio bih podsjetiti da i naravno da u ovom odboru to najvjerojatnije svi znaju, da Schengen zona ne znači da više ne postoje kontrole. E, postoje kontrole koje se provode, ali one jednostavno nisu ograničene samo na granice, već se e, vrše na cjelokupnom teritoriju države. I naravno da smo mnogo učinkoviti kada možemo točno ciljati na e, ona sumnjiva prijevozna sredstva na temelju informacija koje smo e, prikupili e, dakle, u tim modernim sustavima razmjene informacije, dakle da e, je to ono što treba pojačati, tu europsku suradnju nadležnih tijela. Mislim da ste upravo nekoliko dana raspravljali o tome da se trebaju koristiti najmodernija sredstva za razmjenu informacija ja sam bio iznenađen kada sam malo detaljnije bacio pogled na to da postoji zapravo slaba međupovezanost baza podataka e, carinskih tijela. Postoji to određena razmjena, ali ona nije jako tekuća. I e, još smo daleko od one razine e, koju bi nam ove najmodernije tehnologije dopustile to bi povećalo našu učinkovitost kako što se tiče borbe protiv e, nezakonite ili opasne robe ili trgovine oružjem naravno, i, a isto tako i e, za borbu protiv ovih teških prijetnji. Hvala vam e, gospodine, sada riječ ima gospodin Tim Bremeš, izvolite. Evo samo jedna jedan mali komentar. Vi ste govorili o nasumičnim graničnim kontrolama jedna stvar koju možemo reći o trenutnim dugoročnim e, graničnim provjerama, dakle koje, se tiču dugih perioda, naravno to, to jako puno mnogo košta, ali barem su predvidive u smislu operateri znaju da će se kontrola odviti, dakle uvođenjem Međutim, uvođenjem nasumišnjih kontrola nasumičnim lokacijama e, smanjuje se odgovornost e, prijevoza to je jedan, jedan vrlo važan aspekt e, pored dodatnog troška i to je nešto što moramo razmotriti u raspravi. Ne, jedan faktor koji bi zapravo mogao tu cijelu stvar učiniti ponešto e, manje prihvatljivo privlačno nego što se činimo u početku. Eto, toliko. Hvala gospođo predsjedateljice. E, što se tiče pitanja, da li smo u kontaktu sa vlastima? Da, jesmo. Blisko surađujemo sa e, glavnom upravom e, MOVE, e, Home sa Jansnom Timmermansom, zatim izvješće od ministra prometa za vrijeme nizozemskog predsjedavanja Europske, unije. Mi e, surađujemo s državama članicama, sa e, prometnom administracijom. Također smo uključeni u podizanju svijesti među prometnim operaterima. Mi ih tražimo da poduzmu nužne preventivne mjere, sigurnosne mjere, da zaštite vozače, vozila i teret i robu. Neki e, prometni operateri e, u Kaleu su prošle godine proveli 25 tisuća sati prije nego što im je bilo dopušteno da uđu u jedinu kraljevinu radi promjera provjera. Jedan važan aspekt koji se tiče socijalne društvene zaštite jest sljedeći. Zbog okolnosti ljudi ne žele raditi više u prometnom sektoru. Imamo nedostatak vozača. Neki vozači ne žele e, raditi e, u žarišnim e, točkama više, na, na tim lokacijama žarišnih točaka i to je problem. Dakle, tvrtke koje osiguravaju logističku podršku moraju tražiti alternativne opcije. Naravno, tu postoji pitanje kapaciteta. Da li imamo dovoljno kapaciteta koji je dostupan u momentu kad je to potrebno i postoji pitanje vremena dostave. Dakle, to su pitanja koja se treba razmotriti unaprijed. Što se tiče pitanja minimalnih plaća, možemo reći sljedeće. Naravno, možda postoji određena poveznica s time. Međutim, moramo razumjeti, moramo imati na umu da države članice koje primjenjuju minimalnu plaću primjenjuju e, na sve u prometnoj industriji, prometnom sektoru, bez obzira plaćali oni manje ili više, a administrativno opterećenje nametnuto e, prometnom sektoru uslijed minimalne plaće koju neke države članice primjenjuju je ogromno, to je veliki problem. I stoga se moramo e, zapitati e, što je s proporcionalnošću ovih mjera. Evo, mislim da sam tu pokrio najvažnija pitanja koja su e, različiti članovi ovog e, i članice ovog odbora pitali. Hvala na svemu, na svim komentarima. Mislim, da, evo, moramo e, pozdraviti pljeskom naše govornike, Hvala vam na prezentacijama. Dobili smo vrlo mnogo korisnih informacija. Kao predsjedateljica ovog odbora pozorno sam slušala. Evo, možda bih željela dati mali zaključak ove rasprave. Mislim da je ovo tek početak. Mislim da su ove prezentacije mm, e, koje, kojima je temelj akademska ekspertiza zapravo daju mnogo informacija o troškovima koji se tiču, situacije koja se tiče Schengena i vidimo da će Brexit e, nanijeti dodatni e, trošak e, i to je sve na jednakoj razini. Gospođo Majsner, vi ste rekli da to nije beznačan trošak. Ne samo zbog BDP-a, nego zbog toga što će odnosno općeg sustava povlastica, nego što će cijeli sustav Europske unije biti pogođen. Vi ste gospodine rekli nešto što se vezalo uz turizam. E, dakle, turizam je vrlo važan sektor koji je povezan usko povezan s promet. To su sektori koji su važni. I mi znamo kakav učinak oni imaju na e, održivi rad, posao, na neke poslove koji ne mogu biti izmješteni na zaposlenosti. To će zaista zapravo utjecati, pitanje granica će utjecati na sve ovo. A druga stvar, i vi gospodine ste naglasili to što ću sada reći, a ono što je bitno za prometni sektor su dvije stvari. Jedna stvar je vrijeme koje se provede e, u tranzitu, putujući, a druga stvar je odgovornost i predvidljivost e, ovog vremenskog perioda. Apsolutno je ključno da e, funkcionalnost bude održana kada se putuje unutar države članice, a i iz jedne države članice u drugu. O tome moramo razmišljati na isti način. Naravno, važne su pitanje poput pitanje minimalnih plaća, ali imam dobre vijesti. Mi ćemo tijekom nadolazećih mjeseci razmatrati e, cestovni paket. Zapisnik sa ovog sastanka će biti poslan Europskoj komisiji. Nadam se da je ovo tek prvi u nizu sastanaka i nadam se da ćemo imati priliku da se vidimo redovito i da surađujemo na ovom pitanju. Hvala vam što ste došli danas ovdje i mi ćemo nastaviti sa svojim raspravama. Hvala vam lijepa.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 Dragi kolege, kolegice, mi nastavljamo s našom raspravom, s našim dnevnim redom. Nemamo pauzu sada. Imamo vrlo uzbudljiv, uzbudljivu točku sada. Ako želite napustiti prostoriju, molim vas da to učinite sada. Molim vas za tišinu, kolege i kolegice. Ako želite razgovarati, molim vas da to učinite izvan prostorije. Allez, nous continuons notre séance avec le programme européen en matière. Evo, nastavljamo s našim dnevnim redom. E, imamo tu europski program za ekonomiju suradnje, odnosno ekonomiju dijeljenja u Europskoj uniji. Sada dajem riječ našem izvjestitelju, odnosno izvjestiteljici gospođi Kilanen. Molim vas, preglasni se kolegice i kolege. Sada ćemo čuti predstavljanje izvješća. Molim vas za malo poštovanja. Evo, gospođo e, Kilanen, vi imate riječ. Hvala, poštovana predsjedateljice, drage kolegice i kolege. Iako je ova atmosfera u, u prostoriji nalikuje onoj na tržnici, ja ću početi sa svojom prezentacijom. Predstavljam nacrt mišljenja za odbor TRAN o e, ekonomiji suradnje. mi smo imali raspravu u odboru za e, promet i turizam o ovoj temi i moramo integrirati ekonomiju suradnju ekonomiju ekonomiju u naše gospodarstvo općenito, u cjelokupnu ekonomiji Europske unije. Ekonomija suradnje je pozitivna stvar. Postoje različite forme suradnje i dijeljenja resursa i usluga. EU najčešće podrazumijeva e, održiva nova rješenja. Međutim, mi e, trebamo određena ograničenja, uvjete za e, ove zajedničke usluge i bitno je koncentrirati se na zaštitu potrošača i adekvatne radne uvjete za radnike. Moramo promicati inovaciju i također moramo biti sigurni da e, politika, prometna politika Europske unije e, uključuje i teritorijalnu koheziju, mm, adekvatna sredstva, pristup. E, trebamo pravila, ali pravila koja omogućuju gospodarsku aktivnost. trebamo imati područje djelovanja za one zaktere na tom području koji će imati e, svoje odgovornosti. Isto tako potreban nam je e, snažan, e, čvrst okvir kako bi tvrtke, različiti akteri u ekonomiji dijeljenja imali adekvatne alate. Ja ću dati primjer Estonije koja zaista polaže puno u ovom području i želim pozvati druge države članice da započnu s aktivnostima koje će zaustaviti rad u sivom području e, i kako bismo se sigurali da svi akteri u ovom području poštuju pravila. Također pozivam komisiju e, da učvrsti svoju ulogu u ovom pitanju. Jer ako ne uspijemo regulirati pitanja povezana s porezima, to će značiti na primjer u državama članicama e, da će ljudi e, imati vrlo negativan e, pristup prema akterima u ekonomiji dijeljenja, jer ljudi vjeruju da akteri u ekonomiji dijeljenja, odnosno ekonomiji suradnje su prijetnja tradicionalnim poduzetnicima. Međutim, Tome nije tako ako mi imamo funkcionalna pravila i ako koristimo zdrav razum pri uspostavljanju tih pravila. Pozivam komisiju da pozove različite e, dionike, aktere e, koji će imati ulogu u ovom području i kako bi e, imali rasprave i iznašli adekvatna pravila koja će se poštivati. Važno je, na primjer, da E, uspostavimo vezu između komercijalnih i ostalih aktivnosti, e, aktivnosti dijelja, na primjer, kad govorimo o Uberu, moramo e, razlikovati profesionalne i neprofesionalne pružatelje usluga i bilo bi dobro kada bi komisija mogla izaći s nekim prijedlogom u skorije vrijeme vezano uz ovo područje. Također bih željela sada nešto reći o potencijalu koji e, ekonome dijeljenja ima u e, ojačavanju e, sektora prometa. Također, u smanjenju nekih negativnih posljedica kao što su ispušni plinovi, zagađenje i tako dalje, nove forme prijevoza, prometni načini prometa mogu biti integrirani u postojeći sustav te također možemo e, iznaći e, IT rješenja, tehnološka rješenja koja će e, također doprinijeti ovim pozitivnim posljedicama. Moramo ojačati i pravni okvir i ne zanemariti pravni prometni sektor. Također moramo imati kompletno funkcionirajući okvir što je zapravo veliki izazov za sve nas. Neke od stvari e, u kojima se raspravljalo unutar ovog mišljenja e, su već e, bile teme. Ja sam, eto, zahvala za sve povratne informacije koje ćete mi pružiti. Hvala. Hvala lijepa. Sada riječ bi u sjeni. Izvolite, gospođa Klaudija Montero. Kao što vidite više ne izgovaram vaše ime u potpunosti, nego izgovaram samo ovaj lakši dio kao što ste mi rekli. Šta, šta? Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Što se tiče ove teme, koja je izvjestiteljica Kilonen e, izvršno predstavila, željela bih zahvaliti i općenito govoreći, ja se u potpunosti slažem sa pitanjima o kojima ste govorili. Posebice u ovom odboru TRAN e, bitno uzeti u obzir e, sve što ste naveli, posebno i sektor turizma. Također smatram da moramo prilagoditi trenutne zakone novim poslovnim modelima. E, zbog toga je potrebno promijeniti zakonodavstvo. Nadalje, s obzirom da to moramo učiniti, potreban nam je okvir unutar e, kojeg ekonomija suradnje može funkcionirati. To, to će utjecati na fragmentaciju tržišta. Mi želimo jamčiti da svi građani E, imaju prava, jednaka prava na jedinstvenom tržištu unutar Europske unije. Trebaju nam uredbe koje moraju biti jednostavne e, i unutar kojih će postati minimalni uvjeti i kojima će se čuvati, odnosno štititi radnici radnička prava bez kompromitiranja usluga i e, prava radnika. Također bitne su nam istraživanja statistike koje bi nam dale bolji pregled ekonomije, suradnje, također bitno imati socioekonomski učinak, učinak na sektore turizma i e, transporta. Jasno je da e, je bitna povezanost ovih dvaju sektora i tu je potrebna e, potpora bitno je, bitan je pristup, bolji pristup tržištu, dakle, tako da ljudi koji rade unutar ekonomije suradnje imaju e, dostupne e, resurse za nove poslovne modele. Dakle, općenito govoreći, ja se uglavnom e, u mnogo čemu slažem sa dokumentom koji ste upravo predstavili na dobrom smo putu ka harmonizaciji koji bi e, zapravo nam dopustio da uspostavimo kompletnu funkcionirajuću ekonomiju suradnje. Mi moramo imati adekvatne zakone za to. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospođa Montero. Sada riječ ima gospođa Tarpadel. Izvolite. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice. Prvo bih željela čestitati gospođi Kilone za e, nacrt mišljenja koju je upravo predstavila. Mislim da je ovo ambicioznije mišljenje od komunikacije Europske komisije e, predstavljeno prošloga ljeta. Međutim, imam jedan e, općeniti komentar, prigovor prije nego što krenem u detalje. Ovo mišljenje se koncentrira na prijevoz E, transport i spominje turizam samo jedanput. Mislim da je bitno kad govorimo o ekonomiji suradnje podcrtati važnost, naglasiti važnost sektora turizma jer tehnološki napredak je donio velike promjene u ovom sektoru i smatram da po mom mišljenju je šteta da e, odbor TRAN samo proizvodi mišljenje. Mislim da bismo mi trebali e, Mm, napisati izvješće, jer mislim da ova tema, ekonomija suradnje, je tema koja se koncentrira osim na promet i na turizam i to je jako bitno. Politički klub SID e, pozdravlja e, uključivanje ekonomije suradnje, e, to je dobro za sve članove društva, stimulira konkurentnost e, i također osigurava dobrobit za neke skupine koje su inače lišene određenih prava. Mislim da bi e, ekonomija suradnje bio dobar instrument koji bismo mogli koristiti kako bi europski građani mogli se ponovno vratiti na tržište rada, pomoći im u tom aspektu koji je vrlo važan. Ekonomija suradnje također može imati e, pozitivan učinak na probleme zagađenja E, poboljšavajući sustav prometa posebice u gradovima. Dugoročno mi također možemo zamisliti mogućnost integriranja ovih e, e, mogućnosti u sustav prometa promičući mobilnost e, naših građana. No također bi bilo dobro provesti jednu studiju procjena učinka kako bismo sagledali cijeli spektar učinaka posljedica e, kada se radi o lokalnim zajednicama. Kada govorimo o turizmu, učinak e, ekonomije suradnje bi mogao promijeniti ovaj sektor u velikoj mjeri širom Europske unije. Iznemljivanje na kratke staze, također posredničke platforme imaju sve veći učinak tijekom proteklih godina. E, također se mijenja ciljena publika, odnosno populacija. Međutim, ne možemo ignorirati činjenicu da su ove aktivnosti počele predstavljati opterećenje za neka područja, neke turističke regije, jer postoje previše poteškoća s kojima se suočavaju, na primjer, visoke cijene e, nekretnina koje se iznajmljuju. E, ekonomija suradnje ne bi trebala imati negativan učinak na poslovne modele, na poslovnu zajednicu i zato kratkoročno moramo iznaći jedan zakonodavni okvir na europskoj razini kako bismo identificirali e, prave e, pravu mjeru stimuliranja inovacije i zaštite operatera u ovom sektoru s druge strane. Mislim da je to nešto što možemo učiniti koristiti koristeći e, dijalog, suradnju s institucijama i uključujući e, lokalne dionike. Zamolila bih komisiju da izađe sa konkretnim prijedlogom, a također što se tiče tvrtki, e, mislim da ovdje stvarno trebamo promicati pravu kulturu koja poštuje, konkurentnost poštuje zakone i bez volje različitih platformi mi se ne možemo nadati da ćemo zaštititi potrošača njihova prava, što se tiče osiguranja ostalih pitanja. Kada govorimo o porezivanju, vrlo važno podsjetiti se da e, gdje se profit generira. Mi vrlo mnogo govorimo o ovim pitanjima, u ovom trenutku govorimo o ideji tehnologije koja nam pomaže, no moramo se podsjetiti da se oporezivanje mora primjenjivati tamo gdje se profit generira, kada govorimo o prijevozu, o e, iznajmljivanju nekretnina i tako dalje. Dakle, zaista možemo puno reći o ovome, mi ćemo e, podnijeti amandmane na ovo mišljenje i mislim da ćemo imati u budućnosti još jednu priliku da raspravljamo o ovoj vrlo važnom i zanimljivom pitanju. Hvala vam. Thank I haven't uh, Hvala vam lijepa. E, I čestitam na postignutom uspjehu. Također bih želio i zahvaliti izvjestiteljima na njihovim mišljenjima, e, odnosno e, naročito se slažem u pogledu onoga da ima jako puno prostora za povećanje koristi ekonomije suradnje mislim da bi se neke stvari mogle izmijeniti tako da se ovo ne, vidi kao e, prijetnja, već kao mogućnost. E, ako e, nemamo dovoljno mogućnosti da zadovoljimo potrošače, onda nećemo imati njihovo povjerenje, a povjerenje znači manja potrošnja. Tako da mislim da je treći stavak previše e, pesimističan, mislim da u tom pogledu nije potrebna legislativa i da te nove inovativne metode e, daju moć potrošačima, odnosno oni onda sami mogu napraviti jedan dio posla. S druge strane to daje moć i radnicima koji onda mogu biti fleksibilni raditi, baviti se svojim obiteljima ili drugim e, stvarima koje ih zanimaju. Osim toga, ljudima koji su stavljeni izvan tržišta rada daje se prilika da se vrate na to tržište. Tako da mi se ne čini da tu ima ikakve prijetnje radnicima, već je to prilika da radnik preuzme kontrolu nad svojim životom, što je iznimno velika stvar koju trebamo podržati. Također, e, e, takav oblik ekonomije se stalno e, razvija, postoji jako puno posebnih modela i mislim da E, komunikacija komisije o online platformama od prošle godine kad e, su izdali upozorenje e, zapravo doveo do preishitrenog djelovanja. Mislim da bismo trebali iskoristiti prilike za deregulaciju koje nam nudi ekonome suradnje. Tako da se ne slažem sa e, premijom osiguranja i zaštitom e, radnika koja se spominje u trećem stavku i nisam siguran da postoji nova, e, da, je potrebna nova regulativa u tom polju, a ako jest, onda se ne treba temeljiti na, dokazima, a ne samo vezana za uh, kolaborativnu ekonomiju, već se treba temeljiti na sektorima. Također e, mislim da e, nema potrebe da se razlikuju e, recimo komercijalni i nekomercijalni pružači usluge kao što je kod Ubera. Neki će biti i profesionalni, neki neće biti. To je jednostavno tako. Premda se slažem sa svime što su rekli prethodni kolege vezano za turizam, mislim da je to jako bitno jer ekonomija jeste jako, odnosno za ekonomiju jako bitan turizam. E, ne slažem se da se ovdje spomenju porezi e, jer nisam siguran da je to u, nadležnosti ovog odbora. E, mislim da bi države članice se time trebale baviti, pogledajte pogledate UK vidjet ćete da oni već imaju svoju poreznu stopu i stopu poreza koja se na svu dobit koja se E, ostvari u toj ekonomiji suradnje. Evo, u svakom slučaju radujemo se suradnji i kao što i očekujete i bit će od nas komentara. Hvala vam lijepa gospodine Daltone. Gospodin Rike ima sada riječ. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Želim kao prvo zahvaliti žesitelji gospođi Kilinen, na ovom izvješću. Tu se radi dakle, o mišljenju koje ćemo uputiti nadležnom odboru i koje koji će izneti općenit stav o ekonomiji i suradnje. Mi se tu više osvrćamo na promet, ali želim reći da smo mi imali izvješće na vlastnu inicijativu i da smo o tome glasali na plenoj sjednici u studenom i to baš o ovoj temi i toga mislim da ipak e, bismo trebali dosta toga reći o toj temi. Ja se slažem sa mišljenjem u ovom obliku, ali želim naglasiti još nekoliko točaka e, koje bih htio naglasiti ili na koje bih htio podsjetiti. Kao prvo imamo u članku 5 e, i mislim da u tom članku bismo trebali naglasiti na to da postoje tu komercijalni i nekomercijalni akteri i da moramo na to jasno posjetiti zato što to nije pod istim zakonodavstvom. Dakle, mi u našem odboru ne rješavamo socijalna i porezna pitanja i ta pitanja nisu niti u nadležnosti Europske unije, ali moramo detaljno o tome kako bismo odredili pojedine kategorije i da vidimo koje su za nas zabrinutosti, što parlament želi prenijeti vijeću i komisiji. Rješenje ne bi bilo to da dođe do sektorske deregulacije, baš naprotiv, ekonomija dijeljenja treba ostati integrirani sustav i na neki način jedan sustav koji se može razvijati. Neke ključne teme bismo trebali još više naglasiti u mišljenju primjerice fragmentacija zakonodavstva u državama članicama o ovoj temi i to je zapravo glavni razlog zašto mi ovdje nismo vodeći, imamo jako različite regulative, jako različite operatere, što dovodi do toga da niti jedan pružatelj usluga u ekonomiji dijeljenja nema dostatni tržišni udio kako bi se istaknuo čim je ideja dobra i čim platforma funkcionira, odmah se prenese u Sjedinjene države gdje ćemo, će onda imati dodatna ulaganja i zbog toga mi nismo jaki u toj ekonomiji dijeljenja i to nam predstavlja zapravo velik problem. Isto tako treba tu ekonomiju dijeljenja integrirati u takozvanu staru ekonomiju, dakle moramo harmonizirati taj sustav na europskoj razini i s time e, postići da uskladimo sve ove različite vrste pružanja usluga i da on, te, ta pružena usluga budu održiva, pogotovo kad se radi o prometu. Nekoliko elemenata bih još e, vrlo kratko naglasio. Kao prvo, uloga malih i srednjih poduzeća u ekonomiji dijeljenja. E, oni igraju ključnu ulogu za Europsku uniju kao pružatelji e, usluga prijevoza, a često su suočeni sa monopolima, pa čak i monopolima koji su izvan Europske unije i zbog toga imaju problema. Njih bi trebali posebno podržati kako bismo potaknuli rast e, tih platformi i ekonomije dijeljenja, kako bismo mogli e, potaknuti prijenos, kompetencija prijenost stručnih znanja, E, to je vrlo važno kako gospodarski, tako i socijalno gledano. Zatim, ta ekonomija suradnje e, je posebno važna za promet kada se govori o udaljenim regijama, o planinskim predjelima, izoliranim predjelima i to bismo također trebali naglasiti. E, kao i ono, ono što se tiče onog prijevoza u zadnjem kilometru integracija i utjecaj novih tehnologija posebice digitalnih tehnologija treba naglasiti, to smanjuje e, trošak e, transakcije i e, to dovodi do određenih problema. To smo još spomenuli po pitanju oporezivanja i toga da se plaća porez tamo gdje je dana usluga. Zatim učinak na okoliš je također vrlo važan. Treba tu reći da postoji izravni i neizravni učinak na okoliš. I imamo i pitanja sigurnosti. Trebamo dakle jasno moći identificirati korisnike, trebamo imati zaštitu potrošača i podataka. Evo, to je nekoliko elemenata zbog kojih bismo mogli podnijeti amandmane, amandmane za popunjavanje samog mišljenja, ali ne za to da bismo izobličili samo mišljenje, mišljenje samo po sebi već e, odlično. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Rike. Ja sam e, izvjestiteljica u Sjeni za ovo izvješće i stoga bih odmah htjela gospođi izvjestiteljici reći što se tiče ovog nacrta mišljenja da je to izvrstan temelj za danju raspravu o ekonomiji suradnje. Ovo mišljenje po ovo mišljenje po mom mišljenju treba vrlo ozbiljno shvatiti u našem odboru zato što polovica aktivnosti ekonomije dijeljenja se odvija upravo na području prometa, bilo da se radi o dijeljenju prijevoza eh, ili o nekim drugim oblicima. To je sektor koji je trenutno u punom zamahu i tu imamo različite oblike eh, tih usluga. Imamo privatne platforme, javne platforme, imamo dijeljenje troškova i tako dalje. I to, to je jako pozitivno u javnosti imamo na desetke milijuna korisnika takvih usluga u Europi, to treba znati. I stoga trebamo dopustiti da te usluge u ekonomiji dijeljene na području prometa doista zažive. I u mišljenju bih ja zatražila da idemo dalje od Europske komisije. To će tako i tako biti potrebno, zato što, kao prvo, nam je potrebna definicija točno toga što je ekonomija dijeljenja. A kao drugo, tu se slažem sa gospodinom Rikeom, potreban nam je e, prikladan zakonodavni okvir jer treba ukloniti pravne i gospodarske nesigurnosti koje danas postoje na području ekonomije dijeljenja. Trebamo posebnu pažnju uputiti e, pitanju rada u okviru ekonomije dijeljenja. Dakle, e, tu se radi o e, podjeli troškova, osvajanju dodatne vrijednosti, osvajanju dodatne socijalne vrijednosti za korisnike. I moramo putem zakonodavnog okvira moći e, definirati e, tko ko su profesionalni pružatelji usluga na tim platformama, a tko ne, kako ne bismo imali nelojalnu konkurenciju i kako bismo imali profesionalnu uslugu tamo gdje ta usluga profesionalna. Isto tako to ne treba dovesti do e, općeg dumpinga, e, niti treba ugroziti status e, samostalno zaposlenih osoba, niti treba ugroziti tradicionalna radna mjesta. što se tiče graničnog prihoda, tu smo malo govorili o porezu, Dakle, treba oporezivati korisnike koji, slično kao i profesionalni pružitelji usluga, e, imaju prihode. Dakle, treba odrediti taj neki prag. Neke države članice su to već napravile, na nama je da to harmoniziramo. Ja sam čak i za jedinstven e, takav prag, kako bi sve platforme iz ekonomije suradnje, doista sve platforme mogle imati jedinstven zajednički prag prihoda, što bi onda značilo da neće biti nelojalne konkurencije od strane dakle, neprofesionalnih pružitelja usluga. E, zatim pitanje osiguranja u slučaju nesreće, zaštite osobnih podataka, e, certifikati za komentare na internetu. Imat ćemo čitav niz amandmana koji idu u tom smjeru, ali u svakom slučaju želim čestitati gospođi Kilinu na ovom prvom nacrtu mišljenja, jer je taj nacrt doista vrlo kvalitetan a evo sada se ponovno vraćam u staro svojstvo i predat ću riječ gospođi Arnotu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Doista je bilo iluzorno pokušati ukinuti ekonomiju suradnje ili pokušavati ju ukočiti, jer vidimo da su tu naši sugrađani, oni koji traže više autonomije, manje administrativnih prepreka, više i bolje, usluge koje bolje odgovaraju njihovim e, potrebama. Pojava tih modela na području prometa i turizma i može biti velike koristi E, primjerice e, kada smo suočeni sa nekim monopolom, dakle tu može doći do boljih cijena i do bolje usluge za e, korisnike. Ali trebali bismo se možda ograničiti samo na mm, ove ne bismo se trebali ograničiti samo na pozitivne učinke, ja svačam i negativne učinke, svačam uh, e, zabrinutost uh, hotelijera, primjerice, e, zabrinutost onih koji pružaju takve usluge koji se boje za svoju mirovinu ili koji se boje da će se naći u konkurenciji sa privatnim osobama ili sa samo zaposlenim osobama pri usluge. Imamo i Uber koji smanjuje cijena, povećava svoju, svoju udio u prihodu. Imamo e, sudske odluke protiv ubora koje su donesene, primjerice nedavno e, sud za pitanja rada u Londonu. Jasno ukazuje na to da su te usluge doista upitne, ali ne samo zbog poreznih aspekata, već kad kad i zbog ideoloških aspekata, jer E, često se radi o tome da pokušavaju nametnuti svoju viziju svijeta drugima. Primjerice, Airbnb ima povelju o nediskriminaciji koja je potpuno se nepotrebna jer je to sasvim dio zakona. A e, ima i drugih slučajeva zbog kojih je došlo do velikih reakcija na društvenim mrežama. E, za zaključak, Mislim da je ovo mišljenje dobro, da možemo naći dobru ravnotežu između klasičnih pružitelja usluga i ovih novih pružitelja usluga. Ja ću podnijeti amandman jer se ne slažem sa harmonizacijom na europskoj razini, a sam evo Europski sud još uvijek e, nije rekao što misli o ovom pitanju Ubera. Hvala vam gospođo Tu, Gospođa De Monte ima riječ. Grazie. E, hvala, hvala izvjestiteljici na ovom, i na ovom izvrsnom temelju za raspravu. Počet ću e, s time da e, ću reći da je ekonomija suradnje definitivno pozitivna. E, ona se već koristi i i ona je usmjerena e, na inovaciju posebice u sektoru prometa i turizma. Međutim, važno je reći da postoje i negativni elementi koje je potrebno izbjeći. Posebice potrebno izbjeći fragmentirano tržište između e, e, odnosno fragmentirani okvir unutar država članica, jer danas postoje unutar Europe određene nepravde, dakle ne postoje jednaki e, uvjeti proizvodnje među državama članicama i zato mislim da je potrebno imati određena ograničenja. Ne možemo imati kompletnu deregulaciju. Bitno je da E, zaštita potrošača nije u nadležnosti ovog odbora, ali isto tako to je jedna od aktivnosti koja e, se tiče ovih, ovih sektora. Posebice postoje mnogi, e, mnogi problemi i mnoge sumnje da će to dakle, imati utjecaj na nesreće na cesti i zato je jako bitno osigurati sigurnost, zaštitu putnika. Što se tiče gradova mobilnosti. Mislim da, što se tiče zapravo udaljenih zona, ne postoji jedan recept koji možemo primijeniti na sve. Što se tiče udaljenih zona, e, one mogu, e, njima se mogu primijetiti određene strukturne e, određeni strukturni nedostaci, a bitno je zapravo ograničiti određene negativne posljedice kao što su zagađenja i slično. Zatim, vrlo je opasno za stanovnike e, koji iznajmljuju svoje stanove e, jer postoje različite alternativne solucije kao što je Airbnb i to može biti dakle opasno za građane koji e, znamlju nekim drugim putem. Što se tiče e, toga da je izvjestiteljica e, govorila o izbjegavanju monopola i zaštiti privatnih podataka, mislim da je također bitno se tu osvrnuti i na interoperabilnost tih podataka. Eto, to je sve. Hvala lijepa. Merci beaucoup, Madame Hvala vam lijepa, gospođo Demonte. Hvala i mom prvom potpredsjedniku koji me je zamijenio. E, evo gospodin Koho, vi sada imate riječ. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Hvala izvjestiteljici na obavljenom radu. Ekonomija suradnje prije svega se po mom mišljenju temelji na novim, posebice digitalnim tehnologijama i inovacijama, ali to dovodi djelomično i do nesigurnosti kod određenih skupina osoba, da tako kažem. Ne bismo trebali dopustiti da samo mladi ljudi dobiju pristup ekonomije ekonomiji dijeljenja, trebali bismo od početka tražiti da postoji zajamčen pristup starijim osobama i osobama s invaliditetom. Alors, pour la commission... Alors, pour la commission... U ime komisije, molim vas predstavite se. Gospođa Martinez, hvala vam, imam tu vaše ime. Hey, eh, Madame Martinez couldn't attend today, so I came on behalf of her. Um, so uh, e, gospođa Martinez nije mogla danas doći, pa sam ja to danas umjesto nje. E, tri komentara vezano za ono što je rečeno. Prvo, komisija želi e, nastaviti sa fragmentacijom tržišta uz pravnu jasnoću i praćenje tržišta. Potičemo države da uče iz dobrih praksi i zbog toga smo organizirali cijeli niz radionica vezano za e, kolaborativni turizam, odnosno usluge u turizmu koji će e, objediniti e, različite dionike i tijela. Svrha tih radionica je opet prikupljanje najboljih praksi i učenje jedni od drugih. Drugo, komisija je u svojoj komunikaciji istaknula važnost razlikovanja prijatelja i profesionalaca, odnosno amatera i profesionalaca isto e, na isto potičemo države članice. I treće, pozivamo na legislativan pristup ekonomiji suradnje. Međutim, u ovoj fazi je komisija odlučila ne donositi nijedan prijedlog e, zakonskog propisa na tu temu. Hvala vam lijepa. Ostavit ću nekoliko minuta našoj izvjestiteljici gospođi Kilonen koja može odgovoriti e, na sve intervencije izvjestitelja u sjeni. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat erinomaisista puheenvuoroista. Hvala vam e, kolege, hvala vam gospođo predsjedavajuća, hvala na vašim e, vrijednim e, doprinosima. Ja se nadam doista da ćete do kraja ožujka svi poslati vaše inovativne i e, inteligentne prijedloge amandmana kako bi poboljšali ovaj dokument. Ono što sam ja primijetila u vašim primjedbama je to da ste rekli da dosta toga nedostaje, ali nismo mogli sve uključiti u e, prvotni nacrt mišljenja. Svakako ću se potruditi da se turizam e, bolje i šire uključi u ovaj nacrt mišljenja. Također bih htjela pozvati komisiju da reagira. Zabrinuta sam zbog toga što u nekoliko država članica e, nema podrške za ove nove vrste usluga, nema poticaja, da pače, njih se zabranjuje. Zabranjuje se e, te nove e, poduzetnike koje ulaze na tržište i to nije dobro za razvoj turizma u Europi. Postoje drugi akteri, Sjedinjene države, Kina, Japan i tako dalje, koji su vrlo aktivni, na ovom području i koji jedva čekaju da e, budu na prvom mjestu. Primjerice u Estoniji e, se podržavaju ovakve nove vrste usluga, oni da pače gledaju što drugi rade kako bi imali najbolje prakse i to onda e, ima efekt lavine. Mislim da bi ove usluge trebalo biti dostupne svima, da, ne samo mladima ili mladim odraslim osobama, to treba biti dostupno svima osobama s invaliditetom primjerice. Doista svi moraju imati pristup tim novim uslugama e, iz područja ekonomije dijeljenjem. Naravno da razumijem da neki među nama imaju problem s time, neke strašno zanima e, ta tema ekonomije suradnje, neki su tu jako angažirani. A kad imamo snove, kada imamo povjerenje u nešto, onda smo spremni e, djelovati, a u državama članicama moramo ostaviti e, dostatan prostor ovim novim uslugama da se razviju. Moramo razmotriti taj sektor, dopustiti mu da se razvije i da raste. Postoje neki rizici, postoje neki razlozi za zabrinutost e, u pojedinim državama članicama, ali trebamo vidjeti što možemo napraviti na razini Europske unije kako bi omogućili dalji napredak, kako bi mogli potaknuti razvoj ovog novog ekonomskog modela u pojedinim državama članicama. Doista moramo što više iskoristiti potencijal ekonomije suradnje, a ne prepustiti sve to samo Japanu, Kini ili SAD-u. Moramo moći svi e, imati koristi od toga i mislim da je to i naša uloga u tom kontekstu e, međunarodne konkurencije. Što se tiče pitanja oporezivanja, tu sve ovisi o državama članicama. Na njima je odgovornost da donesu odluku o tome. Ali bojim se da ako mi pokušavamo nešto nametnuti, da će se to vrlo brzo okrenuti protiv nas. Jer se bojim da će se tvrtke međusobno boriti. Evo još jednom, mogu samo navesti primjer Estonije. Estonija je doista našla jako dobra inovativna rješenja i ja bih rado da svi potaknemo uh, ove nove pružite usluga, da zamolimo od komisije isto tako da prikupi najbolje prakse kako bismo mogli uputiti države članice kako da djeluju. Možemo pogledati što se događa u drugim državama i koja su to um, inteligentna rješenja koja se predlažu. Dakle, možemo učiti jedni od drugih, ne moramo sve sami iznova izmisliti. Hvala lijepa gospođo Kilinen. Rok za podnošenje amandmana je 8. ožujak u 12 sati. Eto. Prije nego što prijeđemo na 25. točku, dragi kolege, htjela bih pozdraviti gospođu Ursula Boš. Gospođu Ursula Boš, vi ste administratorica u tajništvu za promet i turizam već nekoliko godina i danas je na neki način vaš zadnji e, poslovni dan. Ja znam da ste mnogo radili sa gospodinom Bahom vi ste ovdje prisutni danas i stoga vam želim u ime Odbora za promet i turizam reći da vam svi zahvaljujemo. Znamo da kad kad političari nisu najgodnije osobe, da su pomalo volatilni, možda ne gospodin Bach, ali drugi, ali želim, reći da za nas administratori su samo administratori, da su to ljudi isto tako koji rade na razvoju zakonodavstva, a vi ste jedna od tih osoba koja nam je tome pomogla, koja nam je pružila svoju stručnost i stoga bih u ime našeg odbora vam htjela zaželjeti sve najbolje u vašoj mirovini, e, Zabavite se, ali znajte da su vam vrata našeg odbora uvijek otvorena i da ćete uvijek biti ovdje dobrodošli. Hvala vam na obavljenom radu i u svakom slučaju e, želim vam reći da se vidimo uskoro i želim vam svi, zahvaliti na izvjesnom radu kojeg ste obavili. Ça fait du bien de faire des petites pauses comme ça, baš je dobro imati ovako kratku stanku. Da, mislim tu se radi i o ljudskim odnosima koji su također važni. Dobro, sada ćemo nastaviti sa izvješćem gospodina Zlotovskija. Jesam li dobro izgovorila vaše ime? Da. O internetskoj povezivosti za raz, konkurentnost i koheziju, Europskog gigabitno društvo i 5G. Je vous donne la parole, monsieur le rapporteur. Gospodine izvjestitelju, predajem vam riječ, zatim ćemo imati raspravu sa drugim izvjestiteljima u sjeni koji su e, trenutno prisutni. Izvolite, gospodine izvjestitelju, predajem vam riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Uvaženi kolega, uvažene kolegice. Ovo mišljenje koje imate pred sobom je kratko, već ste imali priliku upoznati se s njim i ja sam samo htio još jednom se vratiti na neke od najvažnijih točaka kako bih imao prilike čuti vaše mišljenje o tome. Budućnost interneta, 5G mreže i tako dalje e, će uskoro biti tu, onda ćemo imati 7G i možda i više ne bismo smjeli zaboraviti da se sve to razvija i zbog toga ne bismo trebali niti zapustiti određene regije u državama članicama koje primjerice već sada imaju poteškoće sa uvođenjem e, mreža 5G. Za to su potrebna vrlo visoka ulaganja, za to je potrebno ostvariti određene infrastrukturne projekte. Sve to je povezano i sa time da se to mora dobro isplanirati. I svakako to treba naglasiti. Digitalizacija i posljedica digitalizacije za promet, dakle tu govorimo o takozvanim inteligentnim prometnim sustavima, a što se toga tiče u cijeloj Europi imamo dosta velikih eh, nedostataka. Bit ću vam zahvala na vašim primjedbama kako bismo nakon današnje rasprave od ovog mišljenja učinili još jedan zanimljiviji i bolji dokument kako bismo u njega možda uključili neke elemente koje su, meni, promakli. Hvala vam, sada riječ imaju u sjeni. Krenut ćemo od vas, gospodine Bach. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ja ću nastaviti na njemačkom, zato što sam bilješke napisao na njemačkom. Htio bih zahvaliti kolegi Zlotovskiju na ovom mišljenju. Mislim da je on već naveo najvažnija pitanja. E, digitalno doba nema više granica, e, barem nema više tih granica kao što ih je bilo do sad i e, predviđa se da će doći do velikog globalnog umrežavanja. E, internet je doveo do toga da se sve više usluga pruža putem interneta, što znači da je to platforma koja ima velik potencijal za gospodarski rast u našim državama. No, izve se već rekao, nije dovoljno da svi dobiju e, pristupačne cijene za pristup internetu, nije dovoljno da e, radimo na tome da svi mogu profitirati od eh, Europskog gigantskog društva. Sve je to povezano i sa velikim ulaganjima i sa velikim eh, infrastrukturnim nastojanjima, kao što smo čuli. Ja mislim da moramo tu tehnologiju u potpunosti iskoristiti i da moramo imati dostatna sredstva za ulaganje kako bismo mogli biti konkurentni u međunarodnom natjecanju. Žao mi je što se komisija usredotočila prije svega na cestovni promet i što se željeznički promet ne spominje čak niti u jednoj rečenici u prijedlogu komisije. Mislim da je zapravo željeznica već dosta toga napravila što se toga tiče, ne samo kada se radi o tome da usluge postanu lakše za koristiti za korisnike, već e, isto tako mislim da su željeznice inače vrlo aktivne na tom području. Što se tiče druge točke u mišljenju, da, ja se slažem s izvjestiteljom. mislim da se ne radi o tome da možemo samo putem fondova, dakle financijskih fondova um, staviti na raspolaganje sva dostatna sredstva. Spomenut je instrument za povezivanje Europe, a u prijedlogu komisije se isto tako referiramo na to. Ja mislim da je taj instrument već danas nedovoljno financiran i mislim da bismo ga trebali ojačati finanski gledano kako bismo ga mogli iskoristiti pri e, razradi e, internetskih mreža sa e, visokom brzinom. Isto tako automatska vožnja neće biti moguća bez pouzdane internetske veze no isto tako tu treba optimizirati naša resursa. Zatim imamo i e, e, aplikacije za e, dijeljenje vožnje, imamo mogućnost grupnog prijevoza robe putem kamiona i tako Više, viši protok podataka na cestama omogućit će nam da bolje iskorištavamo javna prijevozna sredstva, i zasigurno ćemo stvoriti nove mogućnosti za to da uštedimo na emisijama CO2. Zbog toga mislim da će sve više ljudi onda ukrenuti leđa automobilu te da će koristiti sve ove alternative. I e, domena turizma može e, imati koristi od bolje povezivosti, putovanje može postati lakše E, a mi smo kao odbor već e, vrlo često zatražili da želimo integrirani sustav izdavanja karata gdje bismo dakle e, nadvladali koncept država članica, već gdje bismo imali karte koje će vrijediti za cijelu Europsku uniju i, dakle od, od točke A do točke B. I veselim se suradnji. Hvala vam gospodine Bach. Izvolite gospodine Uljani. Hvala vam. Hvala. Teško mi je razgovarati s njim jer govorim iza njega, jer sjedim iza njega. Ovo je zapravo nastavak rasprave koju smo započeli jučer o e, europskoj digitalizaciji Čuli smo jučer mnogo različitih mišljenja, ja sam isto tako izrazio vlastito mišljenje i neću ga ponoviti zato što mislim da ne postoji mnogo promjena u mom mišljenju. Moje mišljenje se nije od jučer promijenilo. Što primjećujemo? Moramo napraviti taj korak ka inteligentnom prijevozu kako bi vozila mogla međusobno komunicirati i to u realnom vremenu. Dakle, mreža od 3G ili 4G nije dovoljna za to. I moramo biti iskreni, postoji tehnološki problem s time. Dakle, mreže 3G ili 4G nisu dostupne u svim regijama i makroregijama u Europi i tu zaostajemo. Dakle, kako možemo govoriti o digitaliziranoj Europi ako ovo možemo postići samo na e, nekim glavnim točkama, ne posvuda. Dakle, vidimo da je Europa na neki način podijeljena na dva dijela. To nije političko pitanje. E, u Mađarskoj plaćamo sa mađarskom forintom, e, u drugoj državi plaćamo sa eurom. Ne radi se zapravo o tom pitanju. Tu zapravo svi zajedno globalno zaostajemo. Znamo da je čak unutar iste države članice postoje područja gdje ne postoji potpun pristup internetu. gdje nemamo dakle brzi internet, a istodobno vidimo da se na tržište stavljaju novi modeli automobila koji mogu koristiti e, internetsku vezu i prijeći 300 km od Brisela ili 200 km od Budimpešte i onda zatim se ti automobili zaustavljaju jer više nemaju e, internetsku vezu koju mogu koristiti za vožnju. Dakle, 5G e, mreže će e, stvoriti e, nove poslovne modele, kako na području prometa i tako na području turizma. To moramo podržati. To stvara i veću mogućnost za suradnju između pojedinih sektora, a isto tako promet time postoje, postaje prihvatljiviji za okoliš. Ja ću podnijeti odgovarajuće amandmane i želim još jednom zahvaliti na ovom nacrtu teksta. sve tebu. Gospodin Teličko, izvolite. Uh, uh, uh, e, poštovani, e, evo, bit ću kratak, zato što sam jučer jako dugo govorio kad sam e, zapravo predstavljao svoja dva mišljenja o standardizaciji i o drugoj temi. Stoga ću dodati samo još dva komentara. Kao prvo, želim naglasiti da je promet E, sektor koji može e, igrati veliku ulogu u digitalizaciji našeg gospodarstva, ali je to ujedno i veliki izazov. Pogledamo li e, promet, vidjet ćemo da je, da zapravo u prometu provodimo glavninu našeg dana i to je područje uvelike nerazvijeno. Dakle, ono je potencijalni e, vodič u tom polju, ali istovremeno e, ima velike probleme i to prvenstveno sa infrastrukturom. I upravo o tome danas govorimo. Zato govorimo e, da bi mreža 5G mogla biti pravi put. Ne želim govoriti o različitim dimenzijama odnosno tome što se sve može dogoditi u e, prometu, kako se on brzo može razviti, e, jer ako počnemo sa e, izdavanjem karata, odnosno od, samog takozvanog tiketinga do pokrivanja signalizacije. Znači cijeli je niz pitanja koje se može pokriti u prometu tom digitalizacijom. Što je glavni izazov? Po mišljenju politička volja, Drugo, e, shvaćanje da to nije samo politička retorika, već je to zaista prilika koja nam je ukazana e, da ostvarimo stvarnu revoluciju i treće, govorimo o 6,5 milijardi u narednih nekoliko godina, što nije mala stvar. Podijelimo to sa deset, vidjet ćemo e, da brojka nije baš tako ogromna, ali imamo li u vidu te brojke, značimo da smo daleko od e, postizanja potrebnog godišnjeg udjela. Vezano za FC da znamo da će se uspostaviti novi fond, to jest možda osobno gledište, ali smatram da ga ne koristimo dovoljno. I mislim da je to samo po sebi već dovoljan izazov. E, miješanje tih sredstava isto tako jučer spomenuto, postoje e, postoje različite mogućnosti, dakle kombinacija sa fondovima koji već postoje, e, međutim potrebno je stvoriti i preduvjete za privatne investicije. Kolega je u četvrtom stavku naveo mogućnost Samo e, samo trenutak da se snađem. Aha, primjena članaka 107 e, i 108 ugovora o, funkcioniranju EU-a vezano za e, širokopasne mreže visoke brzine. Rekao bih da sam ne bih bio tako sklon to sročiti na taj način, zato što danas imamo jako puno E, zaštitnih mjera diljem Europe i to je rizično. Pogledajmo i široko e, mrežu i e, smjernice za državne potpore za široku mrežu, mislim da bi to bilo puno manje rizično rješenje. Postoji nekoliko amandmana, neko je spomenuo turizam, što je E, što nam u ovom trenutku e, nedostaje, odnosno i što jest izostavljeno iz i potrebno je da se uspostavi neka ravnoteža, ali sve u svemu to jest e, dobra osnova, dobar temelj koji bi trebao iznimiti s par amandmana. Hvala. Hvala. sada ima gospodin Rike. Hvala vam. Htio bih kao prvo zahvaliti gospodinu Zlotovskiju na njegovom izvješću zato što je ono dobro, e, gusto sročeno i potpuno. Imam nekoliko primjedbi. Prva primjedba, ono što želimo izraziti putem 2G, 3G, 4G je e, dakle jedan odnos volumena i brzine mreže. Ali taj e, napredak sa 2 na 3 na 4G nema nikakve veze sa 5G. Tu se radi doista o e, e, tehnološkom skoku gdje ne radi samo o poboljšanju telekomunikacija. Tu se radi o tome da ćemo s tim otvoriti potpuno nova područja djelovanja. To će za sobom povesti određen broj posljedica vezano uz našu konkurentnost. Zatim, e, što se tiče Japana, Koreje, Kine, Sjedinjenih država, naša povezanost e, s tim svijetom. E, tijekom to, te tehnološke utrke radit će se uspostavi normi. Dakle, same države će nametnuti svoje norme i europske norme bi mogle postati zastarjele, nepotrebne, a to je E, vrlo važno za općenit rad celog sustava. Zatim isto tako ovo je e, jako važan faktor za gospodarsku konkurentnost i moglo bi doći do velikog jaza u gospodarskoj konkurentnosti između raznih e, dionika. To je dakle vrlo važno reći i to bi moglo imati daleko seže posljedice ne samo što se tiče telekomunikacije nego općenito tržne konkurentnosti. Iako to sada spojimo s onime što je rekao moj kolega o potrebi za ulaganjima. Dakle, znam da je već dano 150 milijardi eura za to. A Francuska znam da je odlučila odrediti 30 milijardi eura za to i stoga možemo vidjeti koliko ćemo imati na europskoj razini. Moramo reći da to nisu dostatna sredstva kako bismo zadržali naše mjesto u toj tehnološkoj utrci sa svijetom. To može imati posljedice dakle, na norme i na tržišnu konkurentnost. Zatim e, iza tog interneta, e, kada govorimo o prometu, krije se i e, takozvani internet stvari. To je nešto što je vrlo važno imati na umu na području prometa. A želim reći da se naš odbor bavi i poštanskim uslugama. I tu imamo jedno središnje pitanje, jedno ključno pitanje, to je e, pitanje poštanskih usluga koje je također nadležnosti naših odbora. I dakle, ta razmjena između materijalnog i nematerijalnog, to je isto tako nešto čime se mi bavimo i mogli smo zapravo zamoliti i za aktivaciju članka 54. E, zato što je to baš u nadležnosti našeg odbora. Dakle, iza svega toga se krije mnogo važnih pitanja, ono se izravno tiču nas, e, to su vrlo važna pitanja, ali su isto pitanja koje nas ispunjavaju sa zabrinutošću. Dakle, tu se radi o našoj tehnološkoj spremi, o našoj vlastitoj konkurentnosti i mislim da tu imamo dosta toga za razgovarati s komisijom i da to zaslužuje više od jednog orientacijskog dokumenta ili jednog mišljenja ili izvješća. Nama tu treba pravi plan gdje ćemo imati dakle ta, te financijske, tehnološke i operativne aspekte sve zajedno objedinjene i mislim da se tu radi doista o neizmjerno važnim pitanjima. Htio sam to naglasiti jer mislim da ovdje imamo jedno malo izvješće koje će eto tako proći kroz parlament bez e, mnogo pažnje e, koje ćemo samo odraditi. E, nismo u to onoliko uključeni koliko bismo to trebali biti, a znamo da će u idućih dvije ili tri godine ovo biti iznimno važno pitanje. I ako ne napravimo odgovarajuće prijedloge, onda bismo mogli imati velikih poteškoća u budućnosti. Hvala vam lijepa gospodine Rike. Odmah ću dati riječ Europskoj komisiji. Posebice gospodinu Febu, ako ste ovdje, da. Chair, members of the committee. Poštovane predsjednice, članovi odbora, evo, upravo sam saznao da će nam se kolega pridružiti u šest sati. Dakle, evo svaki tren će doći, ali ako ne želimo čekati, ja mogu ponuditi da u ime kolege prikupim sva pitanja i evo, izvjestitelj će na to odgovoriti. Nadam se da vas ovo nije previše poremetilo. Donc, vous êtes en train de me dire que à 18, la commission est absente, alors... Znači, ono što želite reći da vaš kolega nije tu, pa bi svi su članovi znači, primijetili da su ovo vrlo važna pitanja, da danas nećemo dobiti odgovor, e, pa predlažem da se pitanja dostave u pismenom obliku, dobit ćemo e, sažet odgovor, što je jako bitno za naše izvjetitelje i e, izvjetitelje u sjeni. Evo dajem ponovo riječ izvjetitelju. Hvala vam lijepa na svim komentarima. Istina je da bismo različite elemente mogli multiplicirati. Naravno da treba pospomenuti i e, željeznicu internet stvari – E, iz vrlo jednostavnog razloga. A to je da već danas koristimo elektroničke kofere. Dakle, to su koferi koji, se, koji mogu komunicirati i sa vlasnikom i sa e, e, recimo prijevoznicima, bilo zračnim ili nekim drugim. Recimo to zračni prijevoznici sada već koriste. Dakle, razvoj se odvija u svakom smjeru. Imamo samo obvezu e, sastaviti kratko mišljenje za odbor Intre. E, moramo li tamo sve spomenuti? Mislim da trebamo zapravo istaknuti značaj e, razvoja javnog pristupa internetu, naročito u prometnom sektoru. Naravno, to se tiče i turizma, međutim sve je to međusobno povezano. Ne tiče se samo ovih dvaju sektora, već je to bitno za cijelo gospodarstvo, za cijelu ekonomiju. Sa stajališta našeg odbora u, okviru kojeg se bavimo prometom i turizmom, to jest važno, ali je to važno i za razvoj cijelog e, EU gospodarstva. Mislim da su e, komentari gospodina Rikea koji je rekao da bi EU trebao imati vlastite e, propise, vlastite standarde, odnosno propise koji će gledati u naprijed, Gledajte, mi već govorimo o, mreži 5G, međutim za dvije godine e, imat ćemo mrežu 7G ili 8G i onda će to tad biti novi e, napredak. Dobro je imati odgovarajuća pravila i propise temeljem kojih ćemo biti konkurentni na tržištu. Evo, to bi bili moji komentari. E, sačekat ću pismene amandmane i nadam se da ćemo nešto zanimljivo čuti od komisije. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodin izvjestitelju. Rok za podnošenje amandmana je određen e, na 7. ožujak u 12 e, sati. I dalje ćemo ostati na području digitalnih revolucija i razvoja interneta, s time što ćemo prijeći na sljedeću točku, dakle poticanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama. Izvjestiteljica je gospođa Klaudija Tapadil, izvolite imate riječ. În primul rând, consider Kao prvo, eh, prijedlog Komisije da se podrži eh, stvaranje eh, hotspotova u lokalnim zajednica, dakle bežičnih hotspotova u lokalnim zajednicama jest dobro s obzirom na utjecaj na svakodnevni život građana i također imajući u vidu da bismo imali mogućnost predstaviti na taj način aktivnosti EU-a. U skladu sa Junkerovom prezentacijom kad je on govorio o digitalnom tržištu u svibnju 2015. smatram da je pristup internetu postao ključan za postizanje tih ciljeva e, povezanosti i kako bi se povezanost i konkurentnost naših sektora poboljšala. Sve u svemu mogu reći da podržavam prijedlog komisije i da je e, provedba ovog e, projekta nešto što će donijeti dodatnu vrijednost odabranim zajednicama. S obzirom na e, promet i turizam, nastojala sam smisliti neke prijedloge kojima bih pokrila ta dva sektora i e, zapravo osigurala odgovarajuće korisnike takvih wifi e, Wi-Fi hotspotova, znači bežičnih hotspotova. To ne bi trebalo biti samo javne knjižnice, već i recimo mjesta na kojima su čvorišta javnog prometa ili turistička, turističke destinacije. Primjerice, predložila sam da prometne točke trebaju sada zaći u novu eru, odnosno da bismo trebali identificirati novi profil putnika, odnosno turista, koji je puno svestraniji i digitalno obrazovaniji ili svestraniji. Na taj način će prijevoz njima dati puno više informacija o mobilnosti, naročito za one situacije gdje nam statistika e, sada previše ne pomaže. Drugim riječima, mislim da e, internet e, usluge mogu biti puno dostupnije na svim tim žarišnim mjestima, što može olakšati promet i prijevoz kao takav. Također nam treba feedback od putnika o tome kako su eventualne odluke o prometu utjecane na njihovo iskustvo u prometu i općenito govoreći ljudi bi imali mogućnost koristiti sigurniji i optimiziraniji e, prijevoz, odnosno promet, a to bi ujedno smanjilo njihovu neugodu zbog e, zagađenja i zagušenja prometa. Što se turista tiče, oni bi imali veću mogućnost povezivanja s internetom pomoću tih e, bežičnih žarišnih točki, primjerice ako idete u neku turističku destinaciju ili ako se nalazite u gradu koji ne poznate. Lakše biste preko tog internet povezivanja našli E, ono što tražite ili neke e, kulturološke značike tog grada, a to bi e, u konačnici dovelo i do bolje sigurnosti. Dakle, jasne su prednosti ovih mjera. Međutim, istovremeno moramo istaknuti neka pitanja koja valja poboljšati. To su naročito ona koja se tiču činjenice da, da, da ovdje nemamo nikakvu studiju učinka E, mislim da je važno da se odlučimo kakva bi lokalna zajednica bila e, e, prihvatljiva za ovakav projekt, ali moramo razmisliti i o tome kakve bi zajednice se najvjerojatnije prijavile i kakve uvjete bi morale ispuniti da dobiju sredstva. Moramo odlučiti kako ćemo osigurati jednaku geografsku raspodjelu kako bi takve usluge bile jednako raspoređene po cijeloj Europskoj uniji. Evo, mislim da se ta pitanja isto tako trebaju obraditi u ovom izvješću. Međutim, e, e, s obzirom na predloge odbora za proračun, isto tako bih zatražila povećanje proračuna za ovu inicijativu, jer e, bi to bilo oportuno. Jasno je da svoje ciljeve ne možemo postići bez odgovarajućih ulaganja, stoga je potrebno osigurati odgovarajuća ulaganja s obzirom na naznačene potrebe. Predstavnici iz komisije su priznali da su svojim prijedlogom e, zacrtali osnove projekta koji će e, trajati neko vrijeme u buduće. Međutim, moramo osigurati odgovarajuće investicije jer će ovo imati utjecaj na budućnost, naročito na sliku, e, odnosno imidž EU-a. Inzistirala sam da se jasno definira ko će od ovoga koristi, imati koristi. Hoće li to biti e, općine ili e, pojedinci, građani ili tko već. Jako je bitno da se to e, jasno naznači kako bi se moglo osigurati odgovarajuće ulaganje. I u konačnici komisija ne smije dopustiti da ovo bude privremeni projekt, odnosno nešto što je na poslu stvari koje će obaviti u, u okviru ove E, komisije ovog mandata. Velika je potreba za povezivanjem na, razini našeg kontinenta i to je važno za našu budućnost. Prema tome, e, besplatne, besplatni bežični internet i žarišne točke moraju biti prioritet za lokalne vlasti, a to se treba e, uokviriti u financijski plan Europske komisije. Hvala vam lijepa, radujem se vašim odgovorima i prijedlozima. Hvala vam lijepa, gospođo izvjestiteljice. Predam riječ izvjestiteljima u sjeni u ime PPA, to je gospodin Wim van de Kamp koji zamjenjuje izvijestite u sjeni. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik vervang uh, vanmiddag even, of het is nu al avond, uh, ik vervang even... Eh, poštana predsjedavateljice, hvala vam lijepa. Izvjestiteljica u Sjeni je danas E, isto tako trebala biti tu, ali evo e, nije mogla doći. E, međutim, evo, ja bih htio postaviti tri pitanja. Kao prvo, gdje će biti smještene ti hotspotovi, dakle te žarišne točke? Govori se o zajednicama, o lokalnim zajednicama, međutim, Govorimo li mi tu o ruralnim područjima, o slabije naseljenim područjima ili o nekim selima? E, u Karpatima ili o nekim područjima oko Pariza. Na, što se konkretno misli po tim hotspotima, gdje bi se oni nalazili? Mi ne bismo htjeli da sve bude e, koncentrirano u gradovima, već i da se ovim projektom pokriju slabije naseljena područja. U tom smislu, i taj komentar naročito e, upućem Europskoj komisiji, e, htio bih reći nešto o e, optičkim vlaktima. Govorimo li mi ovdje samo o mobilnim E, vezama ili i o optičkim kabelima i optičkim, e, dakle povezivanjem putem optičkih e, kabela. I također me zanima ko će to platiti, hoće to biti tržište ili EU. To je za naš klub jako velika razlika, nas da će to biti tržište. Ne znam, možda je moguće razmotriti eventualno neke subvencije. Komisija će nam reći je to moguće, ali isto tako bi tržište trebalo odigrati svoju ulogu i to bi tržište radovalo. I da, e, dakle, imamo i bežične veze e, i e, sve se to mora iz nekog džepa financirati. Što ćemo napraviti s odlukom švedskog parlamenta? Zato što postoji jedna odluka o subsidijarnosti koju, nam je predstav, koju je zapravo donio švedski parlament. Zanima me kako će to e, izvjestiteljice uklopiti u svoje e, mišljenje, odnosno nacrt mišljenja. Hvala vam lijepa gospodine Wim van de Kamp. Predajem sada riječ našem vrlo dragom kolegi Tošenovskiju. Děkuji paní předsedkyně a děkuji za krásně vyslovené jméno. Je to velmi komplikované pro francouzský jazyk. Hvala vam i hvala na tome što ste jako dobro izgovorili moje ime. Znam da je to za franske govornike teško. Kao prvo želim zahvaliti gospođi izvjestiteljici na nacetu kojeg nam je predločila ja sam bio izvjestitelj za e, komunikacijski dio instrumenta za povezanje Europe, te sam imao prilike pratiti onda i daljnji razvoj svega toga, jer e, upravo financijsko upravljanje instrumentom za povezanje Europe nije bilo ovako pitanje i pogledali smo sve mogućnosti koje smo, mogli, koje smo mogli kako bismo prikupili financijska sredstva. I toga. ja na to na neki način gledam na sve ovo. Želim se nadovezati na ono što je rekla gospođa svisiteljica. Ja se slažem sa onom kritikom da ovaj prijedlog komisije ne sadrži e, studiju o procjeni učinka. Komisija isto tako otvoreno kaže da se radi o izuzetno brzom projektu e, s ograničenim financijskim volumenom kako bi se iskoristila mogućnost e, e, pružena podrške u razvoju ove domene. A budući da imamo ograničena financijska sredstva, može zapravo doći do vrlo dramatičnih razvoja. Vjerojatno će ta sredstva biti dostupna samo za manja područja, samo za manje regije, kao što je rekla izvjestiteljica. I zbog toga se želim nadvezati i na prethodnih govornika, Gospodine Kampa. Ja smatram da trebamo biti izuzetno oprezni kada o ovome govorimo jer mislim da ne bismo trebali eh, utrčati u jedan taj eh, jednu, u jednu tu vrlo konkurentnu domenu i mislim da bismo trebali možda iskoristiti finanska sredstva kako bismo uklonili eh, prepreke u tom području. Ja se slažem s time što je gospođa Silica govorila prije svega o javnom prijevozu. Svakako je to onaj smjer kojem bismo trebali ići i trebali bismo iskoristiti tu financijska sredstva, to mi se čini dobrim. Ali ne bismo smjeli zaboraviti da bi i samo lokalno više trebalo imati koristi od, toga, kad se radi o kulturnim zbivanjima, o javnim e, knjižnicama, o e, povijesnim spomenicima, o tome da imaju pristup svemu tome i pristup informacijama. E, dakle, to je nešto što ne bismo trebali previše ograničiti. Mislim da bismo trebali jako fino podesiti sve ove parametre kako ne bismo prekršili e, pravila o konkurentnosti i e, da ne bi to sve išlo na uštrb malih e, zajednica i malih regija. Dugoročno bismo onda mogli nam mogle nositi aktivnost tih pružitelja usluga. Veselim se suradnji s izvjestiteljicom i pokušat ću podnijeti amandmane te tako poboljšati ovo mišljenje. Hvala vam. Hvala lijepa. Riječ sada imate vi, gospodine Radoše, dobar dan. Thank you, Madam President. Uh, digitalization. Hvala, gospođo predsjedateljice. Digitalizacija donosi bitne strukturalne promjene u ova dva sektora optimiziranje e, ruta, e, poboljšavanje cestovne infrastrukture i tako dalje su sve faktori i zato ja u ime Aldea podupirem oba prijedloga e, izvješća i nacrt mišljenja odbora trans prijedlog kaže da bi financijski financijska konstrukcija trebala biti uravnotežena, ali schema komisije po kojoj e, prvi, e, ima prioritet koji se prvi prijavi, može narušiti geografski ravnotežu za ruralna područja, e, planinska područja i tako dalje, ona područja koja imaju smanjenu administrativnu e, sposobnost, odnosno kapacitete. Upravo zbog toga da neće podupirati ovaj temelj e, da prvi budu usluženi oni koji prvi se prijave. Zato je bitno uključiti zajednice i kriterije za financiranje zajednice i e, uslijed svoga AD predlaže određene amandmane i ja e, želim vašu podršku za to. Merci beaucoup, monsieur Rados. La parole est Hvala vam lijepa, gospodine Radoše. Gospođa de Monte ima riječ. Si, grazie. Beh, innanzitutto un... Eh, Hvala. Želim zahvaliti izvjestiteljici. Prijedlozi E, izmijenjeni prijedlozi su, definitivno za pohvalu. Podržavamo e, posebice amandman 3. E, Jedino možda vjerujem da je tu jedna pogreška. Mislim da se te treba pisati 120 miliona, ne 120 milijuna eura. međutim, evo sad bih htjela nešto reći o, konceptu koji već, o kojem se već govorilo, a to je imanje na umu, imajući na umu dakle e, periferne e, zajednice. Bitno uzeti e, u obzir zajednice gdje postoji malo stanovnika, gdje nema mnogo investicija. Mislim da stoga je odavlje bitno i zaslati jednu jaku poruku i zapravo E, uvesti usluge pogotovo za te zajednice koje su udaljene i tako da bi one također bile u favoriziranom položaju. Moramo imati na umu da to donosi do e, e, važnih poticaja za rad u područjima pogotovo s kojih odlazi mnogo ljudi koja su depopulizirana. Bitno je stoga uključiti i određene profesionalne aktivnosti a također ono što je bitan i važan poticaj u sektoru prometa i u sektoru turizma jest kao što je rečeno i prije mora se postaviti na temelju e, internetske povezivosti i ostalih tehnoloških dostignuća. Dakle, imajući na umu zone koje su periferne, koje nisu u prednosti, e, moramo dakle e, imati na umu te zajednice. Hvala vam lijepo gospođo De Monte. Sada ću riječ dati Europskoj komisiji. Gospođi Hrišanovski. Very Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja bih još željela zahvaliti izvjestiteljici na ovom izvješću, na pozitivnim komentarima. Možda bih e, željela se samo svrnuti e, na povijest ovog prijedloga. E, kao što znate, ovaj prijedlog je došao mm, relativno kasno procesa odobravanja, odnosno usvajanja i možda je tu potreban jedan uvod. Mi smo primijetili da naš rad na e, društvu, gigabitnom društvu na povećanju povezivosti i omogućavanju razvoja, e, razvoja budućnosti nije zapravo dobio mnogo javne podrške, jer zapravo povezivost nije toliko vidljiva. E, fantastični e, proinvesticijski elementi komunikacijskog e, kodeksa nisu razumljivi za sve i ako pogledate javno savjetovanje što se tiče kodeksa, vrlo je teško pročitati ga do kraja. To je vrlo dugačak i gust pravni dokument. Stoga, ako malo imitiramo ono što radi, pokušamo dakle emulirati ono što radi privatni sektor, Ovdje bismo u ovom projektu trebali e, dati običnim građanima jedan e, zapravo nijansu, odnosno uvid u gigabitno društvo. E, zapravo da se vidi da Brisel zapravo ulaže u turizam i u građane. Ako odete u jedan bogati grad, onda ćete imati E, široko pojasni internet u kafićima, muzejima i na glavnim trgovima. Mi mislimo da bi bilo vrlo vrijedno, vrijedno kada bi i druge manje zajednice imale jednak pristup. E, to su inspirirala dva elementa. Jedan dolazi iz zemlje koju poznam najbolje, u koju smo investirali kao Europska unija e, u povezivost, ali budući da nema e, održanih investicija još uvijek, dakle ne može se vidjeti kako je europski novac e, investiran. Dakle, bitno je da e, građani vide neposredni pozitivni učinak ovih investicija. Druga stvar je bila, mi smo, dakle, nismo toliko inteligentni, mi samo promatramo što drugi ljudi čine i mi smo primijetili sljedeće investiranje u e, gigabitne mreže, na primjer u e, nizozemsku, je funkcioniralo ovako. Dakle, kada je firma ulagala, odnosno osiguravala široko pojasni internet, oni bi zapravo instalirali putem stupova e, internet u škole, u crkve i zapravo ljudi bi mogli imali, imati pristup i vidjeti E, tu mrežu internet i e, vidjeti kako se koristi novac, vidjeti e, da oni imaju koristi od toga. I to je zapravo logika u pozadini ovog prijedloga. A to je da da poštujemo gigabitno društvo i ovaj kodeks, ali isto tako da promičemo buduće, ulaganja u visokokapacitetne mreže, što bismo htjeli vidjeti u sljedećoj politici. Zatim tu slijedi niz vrlo važnih pitanja. E, razumijem da postoji kritika, nismo učinili i obavili procjenu učinka, e, međutim ono što smo mi učinili jest temeljili se, odnosno oslonili se na e, učinak e, koristi brzog interneta i kodeksa, ali isto tako mi smo uzeli u obzir originalni sef. Što me dovodi do originalne ideje, to je projekt koji se e, oslanja na CEF, odnosno na e, instrument za povezivanje Europe, ali to ne može biti instrument koji služi samo kohezi. On, dakle, ovaj, ova cijela politika mora pratiti duh e, cefa, što zapravo se temelji na europskim ulaganjima u određena područja. To ne znači strogo da bilo koja udaljena područja bi bila mm, diskriminirana u ovom procesu. To je relativno malen iznos e, novaca koji može pokriti između 6 i 8 tisuća zajednica. Budimo realistični oko toga. Taj novac neće otići u sve zajednice koje trebaju ili koje zaslužuju ovakav projekt. Taj projekt bi išao u one zajednice koje ispunjuju e, kriterije koje su jasno, kriterije koje su jasno izraženi u aneksu prijedloga. To je ključno jer ne mislim da će biti u ičem interesu da europski novac i europski logo bude povezan sa široko internetom koji je vrlo loše kvalitete. Dakle, tu je kvaliteta eh, jako bitna. Ako ne vjerujete, pitati svoju djecu. Nema ništa više frustrirajuće od eh, loše internetske veze. E, druga stvar koju je mnogo vas navelo je važna stvar, a to je sljedeće. Ovdje se ne može zamijeniti to drugom e, opcijom, ponudom e, sličnih karakteristika. Moji kolege iz glavne uprave za konkurenciju e, su naglasili da mi tu ne zamjenjujemo javni sektor, mi ne kreiramo nefer, nelojalnu konkurenciju. Pariz ne kreira nefer, nefer, nije nefer u smislu konkurencije, zato što uvodi e, širokoplasni internet u muzej Louvre, na primjer. Ali mi zapravo očekujemo od gradonačelnika ili bilo koga tko će primjenjivati ovaj e, projekt da se ne e, prijavi ako mi dakle uvodimo ovakvu našu ponudu u određene gradove, odnosno zajednice. Na posljedku potrebna je podrška te zajednice kroz cijeli vijek projekta. Mi moramo biti e, realistični oko toga. Oprema za internetsku konekciju, uključujući ovu koju mi koristimo u Europskom parlamentu, ima ograničeni vijek trajanja i ne bi bilo logično e, očekivati od e, zajednica gradova da traju, da, dakle da ti projekti traju zauvijek. Sve što koristimo u ovom trenutku će nestati u nekim skandinavskim zemljama već danas. E, mobilne kompanije predlažu e, neograničene pakete, a e, zapravo nije nemoguće da će ova, zamislite da će ova tehnologija preuzeti sadašnju, odnosno prethodnu tehnologiju. Moramo predvidjeti održivost ovog projekta i moramo reći da postoji određeni period u kojem očekujemo Eh, od ljudi da osiguraju da sustav dobro funkcionira, a u nekom trenutku morat ćemo reći ako je sustav koristan, zadržite ga, ako nije, zamijenite ga. Također, ovisi o tome koje mjere bilo koje javne vlasti će zapravo investirati kako bi osigurali da kroz ovaj širokopasni internet ljudi koriste digitalne usluge koje su im eh, vrijedne, korisne. Eh, na posljedku dva je ekstremno važna ključna pitanja. Tko će biti korisnici? Mi smo to zapravo napisali vrlo široko, uključujući na zahtjev ljudi koji su uključeni u sektore turizma i prometa, tako da e, uključimo e, mjesta lokacije kao na primjer željezničke kolodvore e, gdje je e, velik broj ljudi budu također da se mogu natjecati za ovaj projekt i e, u budućnosti moramo e, jasno definirati e, koja ta javna tijela se mogu prijaviti za ovaj projekt. Mi ćemo također zadržati pravnu osnovu kako bismo osigurali vrlo široku definiciju, kako ne bismo diskriminirali potencijalne korisnike. Ali za prvi poziv na, ovaj, na ovaj natječaj mi predlažemo mi predlažemo da se tu uključe samo općine. Dakle, tu je e, određena kontradikcija e, koja može biti vidljiva između ove teorije odnosno pristupa da e, first come first serve, odnosno tko prvi se prijavi taj bude uslužen. to mi moramo slijediti principe, odnosno načela cefa. ili možemo evaluirati projekt ili možemo koristiti pak ovaj prethodno first come first served pristup. Također je, možemo recimo ograničiti određene vrste korisnika. Oprostite, naši prevoditelji e, nema još mnogo vremena i e, e, oprostite što vas prekidam, ali evo ja bi zapravo, ako možete završiti da naše izvjestiteljice, odnosno kažu zaključak. Da, dakle, željela sam reći da ovaj koncept nije kontradiktoran geografskoj distribuciji, odnosno preraspodjeli i taj koncept geografske preraspodjele će biti ključan tijekom e, živ, e, vijeka trajanja projekta. Mi možemo prilagoditi e, geografsku raspodjelu kako idemo naprijed. Hvala vam, Ostane mi jedna minuta za izvjestiteljicu. Izvolite. Komisije i reprezentanci Hvala vam lijepa, hvala Europskoj komisiji na razjašnjenjima. E, vrlo mi je drago e, da smo imali jednu živahnu i zanimljivu raspravu. E, vrlo je zanimljivo čuti probleme. Prvo pitanje, kao što je gospodin Van de naveo, jest vidjeti gdje će biti ove žarišne točke. Mi naravno želimo da one budu u centru gradova, da pokrivaju glavne lokacije, transporta u školama, knjižnicama i tako dalje. Ali također e, tu se ne bi trebali koncentrirati samo na turiste, na putnike koji prolaze kroz grad, nego na stanovnike ovih gradova i zajednica. Slažem se da ne bismo e, trebali imati e, ograničavajuću definiciju onih koji se mogu, mogu podnijeti zahtjev, koji se mogu prijaviti za financiranje. Mislim da e, su e, sredstva još uvijek e, prilično graničena. Možda bi ovo mogla biti zapravo jedna uspješna kombinacija privatnih i javnih sredstava ali u svakom slučaju ovdje ima vrlo mnogo stvari o kojima moramo raspraviti. Imat ćemo još mnogo rasprava na temelju amandmana, mi ćemo imati sastanke sa izvjestiteljima u sjeni, ali smatram da je ovo dobar projekt i važno je e, pokazati da ovaj projekt e, je stvarno bitan, da je važan. Ovaj projekt ima učinak na razvoj prometa kao takvog. Hvala vam, gospođo Cecilica. Rok za podnošenje amandmana je 1. ožujak u 12 sati. Oui, oui, c'est bien. Da, da. Točno, tako stoji na mom listu, dakle prvi ožujak. Da, to nije šala i to je dakle sutra. Hvala vam lijepa, dragi kolege. Nemamo, nema više keksa, gospodine Van de Kampe. Hvala vam svima. Je vous donne Vidimo se na sljedećem sastanku 22. ožujka. Hvala vam lijepa, hvala na vašoj pažnji i na prisustvu. Dakle, sljedeći put vi me ću ja biti tako ću donijeti kolače. <laughs> kažu.